witam państwa rozpoczynamy z 15 minutowym kwadransem akademickim ale dzisiaj już ostatni mislim da smo dosta dugo pričekali možemo polako započeti posljednji je sastanak ovaj tjedan započet ćemo sa vrlo važnim točkama točkama vezanim uz novo malteško predsjedništvo prije nego što pozdravim izrazim dobrodošlicu našem ministru, podsjetio bih na jednu stvar. Jučer smo rekli da bismo možda mogli 18. i 19. zamijeniti točke 18 i Čini mi se da to ne bi trebao biti problem, s obzirom da nas je to izvjestitelj zamolio, pa ćemo tako i učiniti. Sada bih toplo pozdravio Rodrika Goldesa, parlamentarnog tajnika za poljoprivredu, ribarstvo, prava životinja sa Malte. Danas ćete nam izložiti prioritete Maltaškog predsjedanja vijećem za prvu polovinu 2017. dakle uvijek kažem da kad imate prvu polovinu godine predsjedništvo na neki način traje duže, jer druga polovina znači i praznike i božićne vlagdane, pa ako imate prvu polovinu doista imate priliku za intenzivan rad. Dakle, mnogo je posla pred svima nama. Jedna od velikih tema predsjedništva reunion, ponovo ujedinjavanje, dakle spominjemo ovdje i uniju u igri riječi, ali radi se i o određenoj filozofiji u zakonodavnom programu i određenom pristupu radu. Na neki način to utjelovljuje filozofiju cijela Europske unije, jedinstvo u raznolikosti. I mislim da si svatko treba odvojiti vremena da malo o tome razmisli, osobito u današnje doba. Dakle, riječ najprije možemo dati ministru Galdesu koji će nam izložiti prioritete predsjedanja. Znamo da su brojni prijedlog omnibusa, organska poljoprivreda, trijalog koji je već podugo traje, pa se nadamo da će malteško predsjedništvo uspjeti zatvoriti i taj dosje Želim to vama, svima nama, našim kolegama i našim poljoprivrednicima. Zatim imamo situaciju u pojedinim sektorima. Imali smo saslušanje nedavno u našem odboru. Posebna radna skupina je organizirana koja se bavila i vanjskim čimbenicima koji sve više i više postaju važni za poljoprivredu Europe. Regionalni sporazumi su još jedna tema, poprilično posla ima tu, no nadamo se da ćemo uskoro posvjedočiti nekim novim pristupima da će doći do stabilizacije. Nadamo se dakle da ćemo uskoro vidjeti neka rješenja i za međunarodnu trgovinu. Ministre, još jednom vam želim dobrodošlicu i sada bih vam dao riječ. Dojte smo sretni što će što ćemo na dolazećih šest mjeseci moći surađivati s Maltom i biti u vašim dobrim rukama. Hvala vam gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Zadovoljstvo je što vam se danas mogu obratiti i razmijeniti kasnije s vama neke zamisli. Radujem se suradnji s Europskim parlamentom tijekom našeg predsjedanja. Također bih iskoristio priliku da vam čestitam na ponovnom imenovanju kao predsjednika odbora i naravno da čestitam gospodinu De Castru na imenovanju kao podpredsjednika. Prijeći ću sada na malteški. Tijekom proteklih 60 godina Europa se smatrala modelom nade, blagostanja, razvoja i mira. Ta postignuća posljedica su vizije pionira europskog projekta. U doba kada mnogi nisu bili vjereni da ćemo moći uspjeti zajednički raditi. Za 60. obljetnicu europskog projekta red je na nama kao najmanje državi članici da imamo čast predsjedanja nad vijećem Europske unije. u ovim trenucima moramo svi zajednički razmotriti što se dogodilo u proteklih 60 godina, iskazati obvezu da zaštitimo ono što smo ostvarili i istaknemo prednosti za naše građane koje se kad kada zaboravljaju. Ovo je također prilika da se okrenemo u naprijed. Europi je potreban novi zamah, a nedavni razvoj događaja jasno je pokazao da Europska unija mora stati iza svojih građana i učinkovito komunicirati važnost i važne mjere koje se pružaju kako bi njeni građani imali bolje mogućnosti. To će im omogućiti da ispune svoje težnje i budu uspješniji. Politički događaj koje smo proživjeli prošle godine utjecali su na sve. Potreba za reformom nikada nije bila toliko hitna, poziv da se povežemo s građanima nikada nije bio toliko značajan. Prošlogodišnji događaj protresli su samu srž europskog projekta. Malta je odlična dati svoj doprinos europskom projektu. Tijekom našeg predsjedanja želimo Europsku uniju učiniti snažnijom, kroz naše aktivnosti u vijeću i suradnju s vama, Europskim parlamentom. Jasno nam je da je šest mjeseci kratko vremensko razdoblje, no dok smo ambiciozni u svojoj želji da doprinesemo ovom projektu i činimo ga vjerodostojnijim, također smo i realni, znamo koja su naša ograničenja. No isto tako znamo i koje su naše prednosti. Sa drugim kolegama u vijeću sastajemo se kao otvoreni sugovornik, posrednik bez ikakvih skrivenih programa, tako da ćemo i sa parlamentom surađivati u duhu otvorenosti, iskrenosti i suradnje. Činjenica da naš premijer, zamjenik premijera, ministar financija, čak i vođa opozicija, su nekad služili kao zastupnici Europskog parlamenta i pokazuju nam zapravo koja je važnost ovog parlamenta. Vi ste izravni predstavnici europskih građana i radite na zakonima u njihovim interesima. Doista se podnosimo što smo za kormilom Europskim vijećem u ovom trenutku i načelo koje će voditi naše predsjedanje je nov svjež zamah u našem radu koji će europske građane približiti kao potrošače, kao stvaratelje bogatstva i kao dionike u ovom projektu. Zbog toga smo identificirali šest prioriteta. Imigracija, sigurnost, jedinstveno tržište, politika susjedstva, socijalna uključenost i pomorska pitanja. Naime, mi doista vjerujemo da naši građani imaju razloge za brigu i da ih moramo saslušati. Neću detaljnije ulaziti u sve prioritete, tako da bih se uz vašu dozvolu usredotočio na naš radni program u područjima koja su u nadležnosti rada vašeg odbora. Nastavit ću na engleskom. Danas bih se dakle usredotočio na tri najvažnije teme za malteško predsjedništva. Sve veći vodni izazovi za poljoprivredu, spremnost za zdravlje obitelj biljaka i životinja i antropornost na antimikrobne ljekove. Dakle, ući ću i u detalje što se tiče naše uloge u predsjedništvu i o tome da ćemo pregovarati s parlamentom na niz tema. Što se prve teme tiče, u proteklim godinama na mnoge države članice utjecale su klimatske promjene i katastrofe, a s obzirom na ovisnost klime i poljoprivrede, Malteško predsjedništvo će pokušati istražiti zamisli o tome kako se prilagoditi sve većim promjenama u klimi. To ćemo ostvariti mhm. kroz razmjenu najboljih praksi, usredotočujući se na istraživanje i inovacije u području upravljanja vodnim resursima. Neke južne države članice, uključujući moju zemlju, suočavaju se sa porastom temperature, promjenom obrazaca u klimi, sušama, a druge države članice se suočavaju sa intenzitetom i trajanjem i učestalošću padalina. Obje situacije stvaraju niz prepreka za europske poljoprivrednike i zbog toga se njima moramo pozabaviti. To će biti jedna od središnjih tema i središnja tema neslužbenog sastanka ministarske razine na Malti 21. i 23. svibnja gdje ćemo razmijeniti najbolje prakse s krajnjim ciljem razvijanja otpornijeg poljoprivrednog sektora Europe. Druga tema je naš prioritet koji se tiče spremnosti za hitne situacije u zdravlju biljaka i životinja. Ovdje smo posvećeni tome da se pobrinemo da Europska unija nastavi poboljšavati svoje hitne reakcije na visoko zarazne bolesti, primjerice ptiću gripu ili afričku svinjsku groznicu. I kako smo dobro upoznati sa socioekonomskim e, posljedicama, kao i posljedicama na životinje i zdravlje, koje ovakve zaraze mogu imati na naš sektor. Naše mm. predsjedništvo radit će na spremnost u takvim situacijama kao jednom od svojih horizontalnih prioriteta za sektore biljnog i životinjskog zdravlja. U vijeću Predsjedništvo će ponijeti službenike iz veterinarske fitosanitarne službe kako bismo razmotrili kako poboljšati sisteme i spremnost za hitne situacije unutar Europske unije, te se pripremiti za stupanje na snagu novog zakonodavnog okvira za zdravlje biljaka i životinja. Uvjereni smo da usredotočujući se na spremnost za ovakve hitne situacije, teško predsjedništvo će moći dati snažan doprinos prelasku Europe na model veće otpornosti u polju zdravlja životinja i biljaka. Otpornost na antimikrobne lijekove je treća današnja tema i također prioritet našeg predsjedništva. Svjesni smo da e, naše predsjedništvo dolazi u trenutak koji je važna prekretnica u europskim i međunarodnim raspravama koje se bave velikim, velikom opasnošću otpornosti na antimikrobne ljekove te prijetnje na održivu i uzgoj hrane te na zdravlje ljudi. Europska unija se priprema obnoviti svoju obvezu da predvodi u na ovu temu usvajajući revidirani akcijski plan za otpornost na antimikrobne lijekove do kraja našeg predsjedništva. Na temelju zaključaka vijeća o antimikrobnim lijekovima iz lipnja 2016. pobrinut ćemo se da vijeće i dalje ostane aktivan dionik u tome. Zakonodavni dosijeji o kremivu sa lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima važni su u ovom kontekstu. Zbog toga će vijeće imati pregovarački prioritet da ostvari konkretan napredak i na tim dosjejima. Dame i gospodo, u obzir uzazove, izazove s kojima se suočava poljoprivredni sektor u proteklo vrijeme, prvi znaci poboljšanja na poljoprivrednim tržištima su se pojavili. Usprkos situaciji Malteško predsjedništvo će nastaviti nadzirati situaciju i raditi na daljnjim raspravama kako bismo pronašli odgovarajući put za dalje. Što se tiče prijedloga za ekološku poljoprivredu, Malteško predsjedništvo će nastaviti na temelju do sad odrađenog rada naših prethodnih partnera, Slovačke i Nizozemske. Ekološka poljoprivreda zapravo radi na jednom, na jednom nišnom tržištu koje doprinosi diversifikaciji i mogućnostima zarade za europske poljoprivrednike. Zbog toga je ključno da ekološki sektor dobije podršku kroz otporni i stabilan pravni okvir. Mislim da ćete se složiti sa mnom da se trenutno nalazimo u doista kritičnom, odlučnom trenutku. Kao predsjednici eh, Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo iskazao bih našu posvećenost tome da preuzmemo predsjedanje od prethodnih predsjedništva koja su naporno radila na ovom prijedlogu. Blisko ćemo surađivati sa svim državama članicama kako bismo se pobrinuli da dođe do uključivog procesa i konačnih izvedivih rješenja što se tiče pat pozicije u trenutnim pregovorima. Malteško predsjedništvo također će predvoditi pregovore vezano uz prijedlog Omnibus i radit ćemo na tome da se stvori određeni napredak. Naša namjera je izložiti kompromisni tekst o odredbama koje se tiču poljoprivrede na sastanku vijeća u travnju. Mislim da će to dovesti potrebno pojednostavljenje za sve poljoprivrednike. S obzirom na ambiciozni međunarodni trgovinski program Europske unije, važno je da ministri poljoprivrede redovito e, budu ažurirane vezano uz razvoj događaja oko međunarodnih pregovora. Dakle, moramo se pobrinuti da se interesi poljoprivrednika zaštite. Počeo sam već raditi na tom području i tijekom malteškog predsjedništva dali smo već ministrima da izraze svoja stajališta na ovu temu. Kao predsjedništvo također želimo nastaviti sa raspravama o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da je ovo dobar trenutak da kupimo glave i kolektivno oblikujemo buduće usmjerenje za RP-a. Budućnost ZRP-a trebalo bi se pobrinuti da ruralna područja ostanu privlačna građanima za rad, za život i moramo posvetiti značajnu pažnju sve veću otpornosti europskog poljoprivrednog sektora te ga učiniti konkurentnijim. Kako bismo to stvarili, vjerujem da moramo europske poljoprivrednike staviti u središte ove politike. Što se dobrobiti životinja tiče, jasno nam je da je potrebno poboljšati situaciju diljem Europske unije i to konkretno nastavljajući sa osnaživanjem provedbe trenutnog zakonodavstva i potičući razmjenu najboljih praksi između država članica. Naše će predsjedništvo podržati nedavno objavljenu Europsku platformu za dobrobit životinja kao i inicijative za dobrobit životinja kroz jedan forum za strukturirani dijalog sa svim dionicima na europskoj razini. Što se tiče programa za šume, usredotočit ćemo se na promicanje održivog upravljanja šumama i trgovinu zakonski proizvedenim drvnom građom na međunarodnoj razini. Prije 12. sesije e, forma UN-a o šumama pokušat ćemo ostvariti uravnoteženi položaj Europske unije što će odraziti vodstvo Europske unije u globalnom dijalogu o zaustavljanju deforestacije i održivom upravljanju šumama. Za kraj rekao bih da planiramo raditi sa svima vama kako bismo napredovali na ovim temama koje sam iznio. Radi se o temama koje utječu na europski poljoprivredni sektor i u skladu su sa malteškim prioritetima. Europski poljoprivredni sektor mora biti približen ruralnim zajednicama, poljoprivrednicama i vjerujem da će produktivna suradnja s Europskim parlamentom eh, biti za tako nešto ključna. Hvala vam na ovoj prilici da vam se danas obratim. za Hvala vam na vašem izlaganju. Mislim da ste rekli neke vrlo važne stvari, osobito za nas kao odbor za poljoprivredu. Kao uobičajeno, riječ ćemo prvo dati našim koordinatorima, pa bih sve zamolio da budu kratki, nakon čega ćemo riječ dati drugima za pitanja, raspravu prema popisu govornika koji mi je dostavljen. Gospodin Des. Hvala vam gospodine predsjedavatelju i srčno dobrodošlicu ministru Gildesu iz Malte. Drago mi je što ste ovdje s nama te što ste iznijeli svoje predočbe vi ste 25. predsjednik vijeća kojeg sam ovdje doživio od kad sam u parlamentu i drago mi je da mala zemlja Malta će sljedećih pola godine snositi tu odgovornost. Sam sam bio nekoliko puta na Malti, upoznao sam tu državu i želim vam na Malti puno uspjeha Spomenuli ste neke važne točke, za nas je osobito važna budućnost zajedničke e, poljoprivredne politike i bitno je da pronađemo razumno rješenje za razdoblje nakon 2020. Bitno je da poljoprivrednici i u buduće budu u središtu našeg posla. Govorili ste o poljoprivrednom okviru koji funkcionira samo ako imamo poljoprivrednike jer taj ruralni okvir je moguć e, samo tako i e, on treba biti očuvan u različitim regijama Europe, a ne da s druge strane imamo veliko iseljavanje iz tih ruralnih područja. E, želim vam da uspijete ostvariti sve što ste i rekli. Spomenuli ste i utjecaj antibiotika i korištenje antibiotika. Ja sam čitao u tisku da je e, u poljoprivrednoj e, zapravo pala upotreba antibiotika prošle godine za 11,4%. Bitno je da tome nastavimo raditi. E, s druge strane, u e, ljudskoj medicini je ponovno porasta, porasla upotreba antibiotika. Možda je to problem medicine općenito. Možda bi se trebali e, založiti za to da i u humanoj medicini postoji obveza dokumentiranja e, ovih E, ovih e, e, stvari, znači da upotrebe antibiotika u prvom redu. Govorili ste o temi poljoprivrede koja je izuzetno značajna. Ja sam bio i u posjetu Brazilu. Mi trebamo koristiti šume kao korisno drvo jer je no naravno to treba teći na jedan, on to se treba odvijeti na jedan uređeni način. Vama želim dobro predsjedništvo, puno uspjeha, a e, ja znam da ćemo u ime mojeg kluba dobro s vama surađivati. Pan poseł Andriju. Hvala, gospodin Andriju. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih također želio poželjeti dobrodošlicu ministru poljoprivrede Malte, gospodinu Galdesu. Cijenim viziju i ovaj ambiciozni program e, za šestomjesečno razdoblje e, koji ste upravo predstavili. E, partnerski rad bit će posebice važan. Spomenuli ste među ostalim i temu klime, što je jedna od vrlo važnih tema činjenica jest da e, stvari koje se pokušaju postići zapravo ne su stvari koje bi trebale rezultirati kratkoročnim e, rezultatima, već e, idu na dugi rok, posebice nakon sporazuma COP21 iz Pariza. Također ste povezali fitosanitarne mjere sa zdravljem životinja i pitanjem ptiče, influence ptica. To je izuzetno važna tema i muči veliki broj država članica i ja bih zapravo želio um, reći nekoliko riječi vas zamoliti, ali elaborirate vezano uz financijska sredstva koja su na raspolaganju za suzbijanje te epidemije. Milijuni eura koji su na sporaganju e, glavnoj upravi e, Sanko možda neće biti dovoljni da se situacija riješi. E, situacija zaista nije nipošto jednostavna niti bezazlena zato što se radi o tisućama poljoprivrednika koji se, su pogođeni krizom i upravo zato ova kriza je dosta specifična zato što će uistinu trebati puno truda da se iz nje izvučemo. Što se tiče ekološke poljoprivrede i vi i mi imamo pred sobom zadaću da uspijemo. Izvješće e, je zapravo pokazalo da se na ovoj temi radi već više od 18 mjeseci i to je zaista predugo. Govorili ste o nišama na tržištu, naravno e, to je važna niša, ali to je niša koja raste i mislim da se zaista moramo potruditi, uzeti si dovoljno vremena, upatiti se koštac s tim izazovom i pobrinuti se da e, ostvarimo napredak po ovom izvješću što je prije moguće. Također, u ovom semestru e, će se stvari rješavati. Imamo ovdje Paula Kastra e, i zastupnika Gedesa koji će zapravo e, tjesno surađivati i nastojati ostvariti rezultate. u što je moguće kraćem roku. I na kraju, vezano u zajedničku poljoprivrednu politiku, tijekom ovoga semestra komisija će također predstaviti rezultate savjetodavnog e, postupka vezano uz reformu zajedničke poljoprivredne politike i zapravo je to trenutak kada će se postaviti nekakav okvir za buduću perspektivu koji među ostalim uključuje i određene uvjete i kriterije prema kojima će se procjenjivati sadašnja zajednička poljoprivredna politika kako bi se udarili temelji za buduću. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala. Gospodine Galdes, srčno vam čestitam što ste preuzeli predsjedanje vijećem u ovako važnom vremenu. Imate doista važne izazove pred sobom i važne teme kojima ćemo se baviti. Paket Omnibus je vrlo ambiciozan, a jedna stvar je točna. Mi moramo ostvariti rezultate Sada imamo pola godine vremena kako bismo proveli pojednostavljenja koja će onda sljedeće godine poljoprivrednici doista koristiti. Važno je da radimo u istom smjeru i parlament je spreman u tom smislu da se to provede. Ruralna područja žive samo od poljoprivrede i sa poljoprivredom tamo e, upravo e, je kultura takva da poljoprivreda pruža tu osnovicu života i to trebamo i osigurati. Što se tiče šumarstva, važno je da naše privatne posjede uključimo u, naše planove. Ovdje se radi o području LULUCF čimbenika u okviru e, direktive o korištenju obnovljivih izvora energije u kojima je propisana korištenje biomase, što će naravno imati značajno utjecaj na naše šumare. U tom smislu moramo e, donijeti nešto što se može provesti u praksi. Ono što mi je još bitno komisija će e, prvog veljače pokrenuti jednu online e, konzultaciju oko budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Te online konzultacije su problematične jer su samo dostupne na engleskom. Ja vas molim da izvršite pritisak da se E, te konzultacije budu barem na tri e, službena jezika Europe, a to su njemački, francuski i engleski, jer onda postoji mogućnost da u tim konzultacijama sudjeluje veći broj poljoprivrednih poduzeća. će imamo i na području vode, korištenja vodnih resursa, štednje vode i tako dalje, a u tom smislu moramo na umu imati i otpadne vode i e, u tom smislu su potrebna i e, istraživanja i inovacije e, radi pročišćavanja i ponovno korištenja otpadnih voda, a vama želim puno uspjeha kod vaših zadaća. Sljedeći govornik. Hvala vam predsjedniče, hvala ministre što ste došli danas i predstavili prioritete vašeg predsjedništva. Mislim da ste spomenuli neke vrlo važne teme, utjecaj klime, i klimatskih katastrofa koje se događaju uslijed klimatskih promjena. To je jako važno. Ako je moguće, željela bih da ostvarimo napredak, a mm, zanima me kako ćete vi konkretno raditi na tome. Što se tiče budućnosti zajedničke poljoprivredne politike, ovdje nas sve brine to pitanje. Naš klub smatra da nova zajednička poljoprivredna politika može u značajnoj mjeri pridonijeti smanjenju učinaka klimatskih promjena. Također bih željela e, znati što činite, odnosno što planirate e, u odnosu na budućnost zajedničke poljoprivredne politike. Što se tiče buduće zajedničke poljoprivredne politike, i e, vašeg predsjedništva. Imate li što za reći o nejednakosti u odnosu na ženske poljoprivrednike? Osobito one koji rade na obiteljskim farmama, jer kao što znate, e, žene se tamo doista moraju boriti ako žele postići e, jednaku e, odnosno ravnopravnost i vlasništvo na tim obiteljskim farmama. Hvala gospodin Hojzling. Da. Evo, srdečno dobrodošli s naše strane. Zaista mm, je vaš program vrlo ambiciozan. Želim vam uspjeha u brojnim točkama koje ste spomenuli osobito e, u odnosu na jačanje poljoprivrednika u lancu prehrane. To je nešto vrlo važno e, što moramo ostvariti. E, mnogi su već krizu proglasili gotovom, ali u odnosu na poljoprivredu se to ne može reći jer cijene tu doista nisu zadovoljavajuće malo smo sad u nekoj e, malo boljoj fazi, no znači li to kraj krize, to ćemo tek vidjeti. Prioriteti su naravno i voda, e, zatim antibiotici, to su te teme budućnosti kojima se i mi bavimo. Nije uvijek odlučujuća niti količina, već e, moramo vidjeti i kakvu, moramo razviti bolju senzibilnost i odnosu na sredstva koja se koriste. E, zatim naravno različite bolesti, afrička svinska kuga, jučer smo imali temu e, ptiče gripe, a i to su dakle točke gdje je važno da ste i to uključili u svoj program rada. A sada dolazim na točke koje su nam zajedničke, a to je ekološka poljoprivreda ja vas molim da tu ne govorite o niši, jer jedno od rijetkih područja koje je raslo čak i u doba krize i ostvarivalo dobre prihode je upravo ekološka poljoprivreda. U mojoj zemlji je 20, 12% e, poljoprivrednih poduzeća prešlo na ekološku proizvodnju. Stoga je bitno da se tu ponovno definiraju okvirni uvjeti ovo je zapravo četvrto predsjedništvo vijeća s kojim ja imam priliku pregovarati i e, neke važne točke su već riješene, ali još imamo četiri važne točke za riješiti, a ekološka poljoprivreda i tema graničnih vrijednosti je jedna od njih. Tu moramo pronaći rješenje u interesu e, onih poljoprivrednika koji to trebaju. Vi ste sada u poziciji odgovornosti. Jučer smo uh, u raspravi rekli da vi imate zadnju šansu srediti ova pitanja. Ja se nadam da ćete to i uspjeti zajednički sa državama članicama kako bi uh, ostvarili tu fleksibilnost koja nam je potrebna. Uvjeren sam da će vijeće doći do rješenja i nadam se da ćemo onda ovu temu moći pod vašim predsjedanjem i zaključiti, a što će pridonijeti u danjem uspjehu poljoprivredi. Hvala. Pan Gospodin Dobar dan, gospodine Gales. Ja ne bi e, potrošio e, sljedećih šest mjeseci pokušavajući promijeniti vremenske uvjete niti klimu, već bih vas vratio na 76. ili e, godinu kada smo, kada smo e, imali najgore vrijeme ikad. Vi ste zaista ušli u oluju koju nazivamo ptičja gripa. E, činjenica jest da postoji veliki troškovi čišćenja posljedica toga. To može doista uništiti poljoprivrednike. Mi trebamo neku vrstu sustava osiguranja za takve poljoprivrednike. Imali smo primjerice e, sličnu situaciju sa proizvodnjem šećerne, e, šećerne repe. Nešto slično tome trebamo i u ovom području. Ne znam što se događa u drugim zemljama, ali nije pošteno da jedan proizvođač mora e, platiti sve troškove, a ništa ne može učiniti ako je došlo do ptiče gripe. Evo, e, to je ono što me zabrinjava kao e, osobe koja se bavi za E, bavi poljoprivredom. U Ujedinjenoj kraljevini e, smo e, dobili derogaciju u odnosu na neke ptice koje se uzgaju. Bojim se da će za jedno četiri tjedna se cijene izrazito spustiti, da će značajno pasti i to na razine koje nisu više održive. Tu trebamo malo zdravog razuma, uvjeriti supermarkete i slično. Svi smo u tome zajedno. E, s jedne strane činjenica je da migracija ptica prestaje zbog sezone. Znači ono što donosi tu bolest će se, e, će se smanjiti, a osim toga vrijeme će se popraviti, bit će toplije, a ta bolest ne pogoduje toplo vrijeme. Dakle, mislim da samo trebamo malo pričekati pa će se problem riješiti. Drugi, drugi problem je antimikrobna rezistencija. Ja sam sam farmer i znam da e, korištenjem tih lijekova, ti lijekovi mogu e, ući naravno u ljudski, ljudski sustav i slično. No opet e, ogroman je problem ako u drugim dijelovima svijeta koriste antibiotika, a mi uvozimo te proizvode. Spomenuli ste i dobrobit životinja i tako dalje. Ja se s vama slažem, tu ima dosta zakonodavstva, samo ga treba provoditi. Hvala. Pan Merci, monsieur le président. Monsieur... Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Predsjednici eh, vijeća se smjenjuju, a europska poljoprivreda i dalje je u krizi. Usprkos e, činjenici da Europska komisija govori jedno, a radi drugo ili neprestano tvrdi da se e, trudi, e, možemo vidjeti da poljoprivredna gospodarstva i dalje propadaju, da se koncentracija poduzeća mijenja i da stvari idu prema dolje. tri najveća kluba zastupnika e, Europskog najveća kluba zastupnika Europskog parlamenta potpisali su dogovor e, koji zapravo idu u smjeru žrtvovanja e, europske poljoprivrede u korist slobodne trgovinske razmjene. Zapravo trebalo bi ići u smjeru stavljanja točke na e, TTIP i na druge međunarodne trgovinske sporazume koji europsku poljoprivredu dovode u nepovoljni položaj. Činjenica jeste da moramo hitno mijenjati stvari, pobrinuti se za europsku poljoprivredu, inače će se stvari za koje smo se godinama borili u Europi promijeniti. Zahvaljujem gospodine ministre. Prijedlog omnibusa u odnosu na taj prijedlog ja imam dva konkretna pitanja. E, stavak, e, članak 270 e, stavak drugi Dodatne, dodatne, dodatne potpore za proizvođače voća i povrća od se smanjuje sa 3,68% na 1%, a mogućnosti e, povrata za te dodatna plaćanja se ukidaju. To se odnosi na 15 e, zemalja, pogađa 15 zemalja i stoga vas molim da se u vijeću suprostavite tome. Članak 200 67 stavak 10 i tu se radi o e, razvoju pojedinih područja. No smjer koji je ovdje zakonodavac zauzeo je pogrešan. Novac za ruralni razvoj mora e, biti e, mora biti isplaćen direktno poljoprivrednicima, a ne drugim fondovima. Hvala. Dobrodošli ministre kao predstavnica Nizozemske stranke za životinje. Izvrsno je da je pored e, ovih drugih tema i dobrobit životinja važna tema vašeg, e, kabineta. Europski parlament e, bi trebao se ugledati u, u vaš primjer E, vi e, se krećete prema novoj e, strategiji dobrobiti životinja sa ukidanjem dugačkih transporta živih životinja i nekim drugim aspektima. Brojni ljudi u ovoj industriji čekaju upravo na to, kao i aktivisti za dobrobit životinja, a i veliki, veliki dijelovi stanovništva očekuju funkcionalne mjere. Zahvaljujem na vašoj podršci ovim temama no isto tako slijedom onoga što Europski parlament radi, a i različite države članice, možete li potaknuti komisiju da izađe s novom strategijom o dobrobiti životinja? Ja se nadam da možete. Kad je riječ o zaštiti životinja, trebamo vašu pomoć milijuni e, e, e, koriste ove ovakve uvjete e, da deseci, vrsta se ubijaju kao što ste sigurno i svjesni. Deset, uz proljeće će deset tisuća lovaca E, krenuti u svoje aktivnosti, a tu stradaju i lastavice i druge vrste e, su ugrožene. To je neprihvatljivo prema svim međunarodnim konvencijama. Moje pitanje je koji je vaš odabir? Malta je doista ptići raj na neki način e, ili će to postati otok smrti za lovce? Merci, Gospodine Rano, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine e, ministre, vi ste zapravo rekli da je Europa model nade, prosperiteta i mira. I kako zapravo e, treba vidjeti čime je to rezultiralo. Ja mislim da ljude treba podsjetiti na sve ono što im je donijela Europska unija jer oni to zapravo imaju tendenciju zaboraviti, uključujući i poljoprivrednike koji su dobili mnogo u sklopu zajedničke poljoprivredne politike. Činjenica jeste da je u poljoprivredi stanje teško zato što poljoprivreda zapravo nije poslovna djelatnost kao neke druge. Postoji zapravo čitav niz faktora koji na nju utječe dosta nepovoljno. To su klimatske promjene i druge stvari. Jedna od stvari koje u velikoj mjeri utječu na poljoprivredu je i cjenovna politika. E, naime, imamo prilike vidjeti da su poljoprivrednici jako izloženi kolebljivoj naravi cijena i to je upravo pitanje koje želim postaviti. Kako vidite situaciju i kako se mogu ispraviti negativne posljedice e, promjena cijena kojima su poljoprivrednici izloženi? Druga stvar, želim vas također eh, pitati o eh, pitanjima koje se tiču dobrobiti životinja, prvenstveno tu mislim na eh, prijevoz životinja i na situaciju u klaonicama. Namjeravate raditi i na tim pitanjima. I još jedno pitanje koje se ne tiče samo poljoprivrede, već općenito situacije u komisiji jest na koji način zapravo namjeravate e, raditi na e, e, dodatnom naporu u provedbi već postojećeg zakonodavstva. I na kraju pitanje šumarstva meni se čini vrlo važna stvar upravljanje šumama, pitanje koje se trenutačno dosta zaboravlja. Hvala lijepa. Gospođa Doc. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, srdačna dobrodošlica u odbor. Ja ću se zapravo svrnuti na temu za koju svi znaju, a nitko ne želi spomenuti, a to uključuje i vas, gospodine ministre. U Europskoj uniji imamo vrlo važanu trgovinsku vezu sa Ujedinjenoj kraljevinom i poljoprivreda je u samoj srži toga. 2014. godine e, Ujedinjena kraljevina je izvezla robe u vrijednosti 16 milijardi eura u Europsku uniju, a Europska unija e, robe dakle prvenstveno poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti 40 milijardi eura e, u Ujedinjenu kraljevinu. 43% proizvoda iz Europske unije izvozi se u um, um, Ujedinjenu kraljevinu, a 23% Ujedinjena kraljevina izvozi samo u Francusku. premijerka je ove, ovog tjedna rekla da bi željela nakon što se pozove na uh, članak 50. za izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije razviti e, kvalitetan trgovinski odnos u, i nastavak suradnje sa Europskom unijom a u ovome trenutku još uvijek ne znamo kada će pregovori početi. Međutim, mene zanima kada ti pregovori počnu, e, koje ćete korake poduzeti kako bi oba dvije strane imale e, tretman jednakopravnih partnera u tome procesu. Hvala, gospodin Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mislim da je Stuart, ako sam dobro shvatio, rekao da se zapravo ne može učiniti ništa vezano uz ptice selice. Ali Stuart, to nije istina, možete ih naravno ubiti. A ako sam ja dobro shvatio, maltežani su prilično dobri e, kada se radi o ubijanju ptica i možda tu imamo skriveno rješenje za influencu ptica. A sada kao odgovor na ono što rekla gospođa Dodds. O moj Bože, vi zaista kukate o problemu koji se pojavio, a istovremeno vi i vaša politička stranka ste se zalagali za izlazak iz Europske unije. Moj Bože, moj Bože, izgleda da čujemo kako zveckaju novčići i mislim da ste napravili tragičnu, strašnu pogrešku i umjesto da ovdje kukate i pozivate na nekakav preferencijalni tretman, trebali biste priznati da ste napravili grešku sada kada je Ujedinjena Kraljevna donijela tu smiješnu odluku da izađe iz Europske unije ali ono što zaista želim reći i tu se skriva sama suština mojeg izlaganja možete li tijekom sljedećih šest mjeseci svojega predsjedništva učiniti sve što je moguće kako biste promicali situaciju e, koja će omogućiti poboljšanje upravljanja šumama i isto tako baviti se problemom e, nedostatka opskrbe vodom koja je posebice važna u poljoprivredno šumarskom sektoru hvala lijepo gospođa Peter je sada na redu predsjedniče pozdravljam e, ministra e, zanima me kako će se e, ministar postaviti vezano uz donošenje zakona o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse na europskoj razini naime ovaj odbor intenzivno raspravlja o tom problemu i više izvješća koja smo usvojili pokazao je da su poljoprivrednici najslabija karika u lancu opskrbe hranom a da je ustvari sav rizik poslovanja prebačen upravo na njih pokazalo se također da i one države članice koje su uvele volonterski e, pristup rješavanju tog problema nisu uspjele izaći na kraj sa trgovačkim e, lancima jer znamo da se poljoprivrednici nažalost susreću sa beskrajno dugim rokovima plaćanja jednostranim izmjenama ili raskidima ugovornih obaveza od strane trgovačkih lanaca i ja smatram da je važno da tome stanemo e, na kraj. Dakle, hoće li e, malteško e, predsjedanje donijeti neke novine vezano uz legislativu na europskoj razini kad govorimo o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse? Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin Nekov, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dobrodošli gospodine ministre. Ja sam e, zapravo poslao pismo i vama i povjereniku Hoganu koje je potpisalo 50 zastupnika iz 11 različitih država članica i različitih političkih e, e, opcija. U tom pismu mi smo inzistirali na tome da biste trebali predložiti izlaznu strategiju vezano uz sankcije koje se nameću Rusiji. Mislim da moramo raditi u smjeru ukidanja sankcija Rusiji i to bi dovelo i zapravo do ukidanja njihovog embarga. Rusija je jedno od velikih tržišta za poljoprivredne proizvode Europske unije i naši poljoprivrednici ne bi trebali snositi teret međunarodnih političkih tenzija. S druge strane, kada bi se taj embargo ukinuo ili odnosno bolje da kažem s obzirom na to da postoji trenutačno embargo, postoji veća konkurencija između poljoprivrednih e, proizvođača u Europskoj uniji i ponovno su poljoprivrednici ti koji zbog toga pate. Namjeravate li nešto učiniti po tom pitanju tijekom svojeg predsjedništva i ako da što? Hvala lijepa. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, sinoć sam imala prilike s vama razgovarati na odboru za ribarstvo o nekim pitanjima. U ime Nizozemske imam zapravo jedno vrlo važno pitanje za vas i e, vašeg kolega Van iz Nizozemske. Vašeg kolegu Van iz Nizozemske. Zapravo trenutačno postoji vrlo ozbiljan problem s kojim se suočava veliki broj poljoprivrednika. Zbog Činjenica je da ne postoje jasni zakonski akti koji su doneseni. Veliki broj poljoprivrednika morat će e, zatvoriti svoju poslovnu djelatnost. Možete li učiniti nešto kako bi se situacija u Nizozemskoj e, promijenila i možete li razgovarati i sa ministrom okoliša, zaštite okoliša, kako bi se novo uvedeno zakonodavstvo e, mijenjalo na način da se zaista kažnjava one koji su e, varali, a ne da pate oni koji su zapravo nevini? Hvala, gospodin Marijas. Hvala lijepa. Ja bih također želio poželjeti sve najbolje e, gospodinu ministru e, u obnašanju funkcije na kojoj je sada. E, grčki poljoprivrednici su osiromašeni zbog djelovanja trojke. Nalaze se u ogromnim problemima. Počeli su se snažno mobilizirati. Općenito situacija na jugu Europe u poljoprivredi zaista se nije poboljšala, prvenstveno zbog negativnih posljedica politike štednje, ali isto tako i zbog činjenice da je zapravo Europska unija otišla dosta daleko od inicijalnih načela na kojima se temeljila zajednička poljoprivredna politika, a to je bilo načelo zaštite poljoprivrednika. Zbog tih razloga Grčka je i ušla 81. E, u članstvo Europske unije kako bi uživala u toj zaštiti, kako bi uživala u tim načelima jer ih je podržavala. A umjesto toga mi smo se zapravo udaljili od toga načela, dali smo prednost slobodnoj trgovinskoj razmjeni i to na način koji uništava poljoprivrednike u Europskoj uniji. Situacija se mijenja, E, vidimo da se politička situacija u svijetu mijenja. Predsjednik Trump je također najavio protekcionističku politiku za svoju zemlju u svojem mandatu. A u tim uvjetima je li e, logično da mi držimo naše granice otvorenima, da naši poljoprivrednici se i dalje osiromašuju, da trpe negativne posljedice i tih političkih promjena na međunarodnoj sceni i klimatskih promjena i tako dalje. Kako se možemo uhvatiti u sa tim e, problemima i ne bismo li se trebali vratiti na inicijalna načela i početne pozicije zajedničke poljoprivredne politike, te da zapravo osiguramo da e, zajednica kao takva ima povlašteni e, položaj. Namjeravate li ići u tome smjeru? Jer e, možemo mi iznositi svoje želje, ali moramo se suočiti s realnošću, a činjenica jest da je realnost takva da su političke promjene te koje nas dovode u situaciju gdje trebamo zaista podržati svoje poljoprivrednike. Da, hvala. To ima utjecaja i na naš proračun, zar ne? Hvala gospodine predsjedniče, ispričavam se, nisam e, bio na početku rasprave, možda ste već spomenuli neke od tema koje ja želim sada spomenuti. Kao prvo, Brexit. Gospođa e, May najavljuje takozvani teški Brexit ili potpuni Brexit. To je njezin problem, ali činjenica je da mi moramo reagirati, pripremati se i trebamo imati nekakav plan puta, zato što će trebati e, zaista povući čitav niz poteza. Primjerice, Ujedina Kraljevina je sve nas nas e, u Europi prisilila da imamo e, zapravo povlaštene režime vezano za uvoz, na primjer, ovčetine iz Novog Zelanda, Australije i tako dalje. Mene sada zanima da mi e, zapravo uvedemo određene zakonske akte koji će omogućiti da naši poljoprivrednici imaju povlašteni položaj i da se ukinu ti potpuno nepovoljni ugovori koje smo morali prihvatiti upravo zbog inzistiranja Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena kraljevina sada odlazi. To je prva stvar. Druga stvar, Amerikanci kažu America first. Ne možemo li mi reći Europe first? E, mi smo e, možda ipak malo inteligentniji od njega zato što ipak i sumnjamo malo u vlastitu inteligenciju, ali usprkos tome razmislimo o tome jesmo li mi zaista spremni uvoziti soju iz Amerike i iz Latinske Amerike. Ne bismo li trebali imati povlašteni položaj u odnosu na naše susjede i dati njima prenos kao što su Ukrajina, Rusija i druge susjedne zemlje. I kao što je rekao moj kolega Nekov, zašto se i dalje glavo opiremo tome da ukinemo sankcije. I treća stvar koju želim reći, ne bismo li trebali zapravo smanjiti ovisnost, energetsku ovisnost e, o Americi, ne bismo li zapravo trebali e, okrenuti se više prema zemljama kao što je primjerice Rumunjska koja ima sve potrebne potencijale da postane veliki europski proizvođač. E, posebice kada se primjerice radi o proizvodnji soje. Trebamo li mi dalje inzistirati na tome da se trpe ogromni troškovi prijevoza za i uvoza soje iz Amerike, posebice u kontekstu ublažavanja efekta klimatskih promjena kojem toliko težimo. I posljednja stvar koju želim reći jest e, to što e, poljoprivrednici zapravo trpe velike gubitke zbog deregulacije našeg tržišta. Imamo mehanizam koji je bio efikasan desetke godina. Znam da sustav kvota koji smo koristili e, predstavlja nešto na što smo zapravo godinama se oslanjali. E, znamo koja je situacija u vijeću i znamo da je tamo stajalište pod dominacijom ultraliberala. Međutim, danas je situacija ipak malo drugačija. E, kada napustimo sustav kvota naći ćemo se u problemima i mislim da je stvarno krajnje vrijeme da uzmemo stvari u svoje ruke. E, moramo imati na umu da nam zaista treba jedan novi zakonodavni regulatorni okvir koji je efikasan posebice kada se radi o mlijeku. Vidimo da ono što je do sad poduzeto je jednostavno nedovoljno. Gospodine ministre, mene zanima što vi namjeravate učiniti po tom pitanju. Hoćete li se pobrinuti da imamo novu, efikasnu metodu upravljanja tržištem mlijeka i mliječnih proizvoda? Hvala. Mislim da sporazumi trebaju biti e, partnerski i ići u korist e, obje ugovorne strane. Ne možete nekome davati povlašten položaj, a ići na uštrb nekog drugog. To je partnerski odnos. Hvala gospodin Buda. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala gospodine ministre. Ispričavam se što nisam bio ovdje tijekom vašeg uvodnog izlaganja, ali želio bih vam postaviti sljedeći, e, sljedeće pitanje. Znate li da u istočnoevropskim zemljama dolazi do prodaje zemljišta multinacionalnim kompanijama koje su došle u posjet ogromnih poljoprivrednih površina, posebice Rumenskoj? Primjerice, u Rumunjskoj više od 40% poljoprivrednih zemljišta eh, je u vlasništvu 10 do 12 e, stranih e, velikih multinacionalnih kompanija. To je neodrživa situacija. Mi smo već o tome govorili u odboru za poljoprivredu i borili se za to da do bude češće na dnevnom redu. Ne mislite li da zapravo treba djelovati kako bi se to spriječilo? 7 do 8 velikih kompanija koje e, primjerice su vlasnice zemljišta u Rumunjskoj čak niti nemaju evropskog kapitala, osnivačkog kapitala. Radi se o sirijskim, libanonskim kompanijama, kompanijama koje profitiraju od situacije u Europskoj uniji, ali pritom ništa ne donose Europskoj uniji. Ne bismo li trebali pronaći način koji će omogućiti europskim poljoprivrednicima da zaštite svoje zemljište? Imamo sve te programe za mlade poljoprivrednike, ali ne bismo li možda trebali razmisliti i o mogućnosti da se i zrelim iskusnim poljoprivrednicima da prilika da dođu u posjed zemljišta koji onda mogu obrađivati. Hvala Gospodine ministre, imate čitav niz pitanja na koje trebate odgovoriti. Dvadesetak kolega se javilo za riječ. Vidimo da su zapravo teme vrlo raznolike. Izvolite. A ne, oprostite. Još jedan kolega se javio. Gospodin Čakula, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja bih želio pozdraviti ministra iz Malte. Lijepo je što ste s nama, a i važno. Važno je da e, zagovarate održivo gospodarenje šumama, da je to dio vašeg programa. E, moje pitanje je kako e, ćete dalje razvijati taj koncept održivog šumarstva to održivo šumarstvo je dobro naravno i u smislu suzbijanja klimatskih promjena, a i za e, biološko gospodarstvo. E, ja imam pitanje što se tiče krizne situacije na poljoprivrednim tržištima. Što ćete učiniti a ako razvoj na poljoprivrednom tržištu ne bude više pozitivan? Jer vi u svom programu polazite od pretpostavke da će biti pozitivan. Evo, to su moja pitanja. čas za Gospodine ministre, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dug popis pitanja, Na da ću sve od sebe da na sve odgovorim. Za početak, pitanje gospodina Desa, gospodina Andrewa i gospođa Rodriguez. Dakle, što se tiče ZPP-a nakon 2020. Pratimo široku raspravu unutar parlamenta mogućem obliku ZPP-a nakon 2020. i to sa zanimanjem. Vjerujem da ćete se svi složiti sa mnom da bi buduća politika trebala biti orijentirana na rezultate i dati stvarno pojednostavljenje za poljoprivrednike i za nacionalne upravitelje. Povjerenik Hogan također je potvrdio da priopćenje Komisije o pojednostavljenju i modernizaciji ZPP-a će biti predloženo prije kraja godine i iz tog razloga sam e, stavio na raspored i raspravu e, na tu temu na sastanku e, Poljoprivredne ribarskog vijeća u Ožujku. Još jedna zanimljiva točka gospodina Desa o otpornosti antimikrobne ljekove. Dakle, u trenutnim pregovorima tijekom našeg predsjedanja također ćemo raditi na konsolidaciji stajališta vijeća i usvajanju ambicioznog stajališta. Još bih nešto rekao o predlogu Omnibus i pojednostavljenju postupaka za poljoprivrednike, što je spomenuo gospodin Nedos i gospodin Miller. Nadamo se da će obje naše institucije moći uspostaviti svoja početna stajališta vezano uz poljoprivredne odredbe prijedloga Omnibus tijekom ovog semestra. Na taj način moći ćemo započeti sa pregovorima što je prije moguće. Planiramo u travnju izložiti ministrima nacrt kompromisnog teksta o poljoprivrednim odredbama unutar omnibusa, a sastanak vijeća opće, za opće poslove će biti zadužen za te pregovore, a vijeće za poljoprivredne ribarska pitanja imaće ključnu ulogu za poljoprivredne teme. Također ćemo raditi na napretku prijedloga omnibusa, obzirom da smatram da će nam to omogućiti ponuditi stvarno brzo pojednostavljenje za poljoprivrednike i nacionalna i regionalna tijela. Sljedeće pitanje ticalo se poljoprivrede i klime i lulucef Neki su to spomenuli, gospođa Miller i gospođa Rodriguez. Kao što znate, ZPP, osobito nakon reforme 2013. velikim dijelom doprinosi borbama protiv klimatske promjene. Iako su nužne ambiciozne politike i mete kako bismo doista doveli do ublaženja situacije sa klimom. No, specifičnosti šumarskog i poljoprivrednog sektora ovdje moraju biti uzete u obzir. Nakon 2020. poljoprivredni sektor Europe bit će pod sve većim pritiskom da proizvodi više hrane, a također je dogovoreno da su klimatski ciljevi nešto što će trebati ostvariti na način koji e, ne našteti proizvodnji hrane. Komisija je također predložila nove prijedloge za takozvanu uredbu o raspodjeli opterećenja LULUCEF uredbi. Predsjedništvo je svjesno da će vijeće zaduženo za okoliš predvoditi procesom, no međutim ova dva primjera će vjerojatno imati znatan utjecaj na poljoprivredu i šumarstvo. E, sastanak vijeća za poljoprivredu i šumarstvo je razmijenila stajališta u prosincu o poljoprivrednim aspektima ovih dvaju prijedloga, a rezultat je e, sažet u pismu upućenom e, vijeću za okolišna pitanja. Želi smo se pobrinuti da se dobro predstave naša stajališta s obzirom da poljoprivreda može biti važan sastavni dio rješenja. Što se pitanja gospodina Hauslinga tiče, poboljšanje pozicije poljoprivrednika u opskrbnom lancu i nepoštene trgovinske prakse su važno pitanje i time se vijeće bavi na redovitoj razini tijekom slavačkog predsjedništva također gdje su usvojeni i zaključci vijeća na tu temu. Predsjedništvo je primilo na znanje i rezoluciju na vlastitu inicijativu parlamenta koja se bavi lancem opskrbe i doprinosom koje je e, odbor za poljoprivredu tu dao. Konačno, izvješće radne skupine za e, situaciju na poljoprivrednom tržištu je na raspolaganju, a vijeće e, će sada vidjeti kako će se nadovezati komisija na ovaj dokument te na zaključke vijeća. Malteško predsjedništvo je potpuno svjesno važnosti ovog pitanja i zapravo ću pozvati povjerenika Hogana da nam e, kaže kako je stanje stvari na tu temu i kako će reagirati na to, uključujući njegovu mogući prijedlog o zakonodavnom okviru na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo u Ožujku. Još jedno važno pitanje koje sam spomenuo tijekom svog početnog govora je ekološka poljoprivreda, a to je spomenuo i gospodin Hausling i gospodin Andrew. Uvjeravam vas da je malteško predsjedništvo potpuno posvećeno da nastavi raditi na temelju ostvarenja naših nizozemskih i slovačkih kolega. Pozdravljam plodnu suradnju s Europskim parlamentom i komisijom i također vjerujem da se slažemo što se tiče političke osjetljivosti ovog dosjea. Iako su naša stajališta bliska, slažem se sa gospodinom Hojslingom da postoje određena razilaženja između vijeća i parlamenta na nekoliko točaka. Nakon rasprava u vijeću na sastanku u prosincu prepoznali smo potrebu za razmatranjem pitanja kako dalje. Dakle, duh razmatranja pomogao je obima zakonodavcima da razmotre stanje stvari i da odluče o najboljem eh, nastavku aktivnosti. Naš je cilj blisko surađivati sa državama članicama kako bismo pronašli izvediva rješenja e, za trenutnu pad situaciju u pregovorima. Kao što znate, bavimo se sa državama članicama na pokušavanju identificiranja rješenja za ovo, a to će na kako se nadovezati na proces formuliranja kompromisnog teksta koji se nadam da će biti e, s kojim će biti zadovoljne sve države članice. Također ćemo biti u bliskom kontaktu s parlamentom s obzirom da želimo ponovno pokrenuti proces pregovora. Imamo za 22. ožujka planiran trijalog, a rezultat ovih 15 trijaloga, konkretnije razina stvarnog napretka, bit će dobar pokazatelj toga što će se s ovim dosijevom zapravo dogoditi. Ptičak groznica je također spomenuta Gospodin Andriju i gospodin Egnju su rekli nešto o tome. Dakle, radi se doista ozbiljnoj, situaciji mnoge se države članice suočavaju sa problemima veznim uz izbijanje ove bolesti u proteklim tjednima, a pitanje smo također i na pravodan sastanak veće za poljoprivredu i ribarstvo u ponedeljak, gdje se pozvalo e, komisiju da pomogne proizvođačima na koje je to utjecalo. Iz tog razloga Malteško je predsjedništvo odlučilo usredotočiti se na spremnost za hitne situacije to učiniti ključnim prioritetom. Ne radi se samo o ptičoj groznici, imali smo i druge bolesti, svinjsku groznicu i tome slično, tako da moramo biti spremni za slične hitne situacije. Naši službenici za veterinarstvo raspravit će o tome na sutrašnjem sastanku, što vam također mogu potvrditi. A sljedeća važna točka su međunarodni trgovinski odnosi. Gospodin Ferran se dotakao toga, a malteško predsjedništvo e, planira nastaviti pomno nadzirati poljoprivredna pitanja o međunarodnim pregovorima, uključujući trgovinskim, slobodnim trgovinskim pregovorima sa Japanom i Mercosurom na kojima se trenutno radi. Slobodni trgovinski sporazum i s ovim partnerima gdje je pa, Europska unija ima velik ekonomski interes, imaju potencijal stvaranja rasta, radnih mjesta i investicija diljem Europske unije ukoliko ostanu uravnoteženi moramo se pobrinuti da postoji dosljednost eh, uzavši uzevši u obzir osjetljivost u svim sektorima kojima se ovim sporazumi bave, a osobito ovdje mislim na sektor poljoprivrede. Još se jedno pitanje ticalo dobrobiti životinja, gospođa Hazelkamp i gospodin Denan. E, hvala vam na tim pitanjima. Moje iskustvo rada na dobrobiti životinja tijekom proteklih godina uvjerilo me da europski građani imaju osjećaj odgovornosti i brige za životinjama i zbog toga i dalje podržavamo plan komisije da se uspostavi europska platforma o dobrobiti životinja što je zapravo bilo i predloženo u vijeću. To će biti važan forum da se pobrinemo da dođe do dosljedne primjene europskog zakonodavstva te da se olakša razmjena najboljih praksi. Tijekom našeg predsjedanja istaknut ćemo važnost komentara dionika te njihov doprinos e, raspravama unutar ove platforme. Na vijeću također pozdravljamo rasprave na tu temu, osobito kako bismo identificirali područja gdje je potrebna regulatorna jasnoća kako bi došlo do usklađene primjene zakona. Kao predsjedništvo podržat ćemo i sudjelovati u barem dva događaja vezano s dobrobit životinja o pozitivnom popisu egzotičnih vrsti i upravljanju e, životinskih populacija. Također ćemo pokušati Europu približiti njenim građanima. Naime, shvaćamo važnost nastavka rada na temelju prethodnih ostvarenja u području dobrobiti životinja. Smatramo da će ova platforma biti idealan forum za unapređivanje ovih ideja kroz otvorenu i iskrenu suradnju. Što se tiče regulative o zaštiti životinja tijekom transporta, ona je tisuće 2004. i od tada je od tada komisija nije izložila novih prijedloga vezano uz transport životinja, te vijeće nije utvrdilo svoje stajalište na tu temu. Što se tiče uspostavljanja europske platforme o dobrobiti životinja na kojem radi Europska komisija, mnoga su zaslanstva rekla da bi se trebalo sredotočiti na provedbu postojećih pravila, a ne na razvoj novih zahtjeva za dobrobit životinja na razini Europske unije. Mnogi su također spomenuli naš prioritet vezan uz vodne resurse. Kao što sam na početku rekao, vjerujem da je pitanje upravljanja vodom važno pitanje a isto tako bila je i tema nedavnog događaja koje sam održao u Berlinu gdje sam sudjelovao na sastancima i nadam se da ćemo kroz raspravu vijeću moći pozabaviti se ovim pitanjem i usvojiti stajalište na tu temu. Neko je spomenuo i Brexit. U prosincu 27 šefova država i vlada Rekli su da razumiju izjavu koju su zaprimili i istaknuli da su spremni započeti sa pregovorima e, sa Velikom Britanijom čim pokrene postupak članka 50. Pozdravljaju namjeru Velike Britanije da to učini prije kraja ožujka ove godine. Također naglašava da će se svaki sporazum morati temeljiti na pravima i obvezama koje već postoje, i, a jedinstveno tržište podrazumijeva prihvaćanje svih četiri sloboda, a mislim da trenutno ne možemo raspravljati o budućem utjecaju Brexita na eh, naše, naš sektor. Netko je spomenuo šumarstvo, zapravo nekolicina vas. Ovdje ćemo se pobrinuti da se načela koje proizlaze iz e, strategije za šume Europske unije promiču na međunarodnoj razini. Tijekom našeg predsjedništva naporno ćemo raditi na usvajanju uravnoteženog stajališta država članica e, prije održavanja UN-ovog foruma šumama koji će se održati u svibnju ove godine. Cilj nam je pobrinuti se da e, se ovo da ovo održava naše vrijednosti što se tiče učinkovitog i održivog upravljanja šumama. Također planiramo aktivno doprinijeti provedbi Europske strategije za šume, istovremeno poštujući nacionalnu nadležnost u tom području imajući na umu da su komisija i države članice ključni dionici u provedbi ove strategije. Najviše ćemo se sredočiti na međunarodni stup ove strategije i ciljati na održivo, promoviranje održivog upravljanja šumova na, šumama na međunarodnoj razini. Također ću vam pokušati utvrditi i finalizirati stajalište na 12. zasjedanju o šumama UN-a koje će se održati u svibnju 2017. u New Yorku i u tu svrhu predsjedništvo će pripremiti nacrt zaključaka vijeća koje se bave dugoročnim naporima Europske unije da se privede kraju degradacija tla, šuma, deforestacija i održivost upravljanja šumama diljem svijeta. Zajedno sa izaslanstvom Europske unije predstavljat ćemo Europsku uniju na spomenutom zasjedanju. U okviru Međunarodnog programa za šume predsjedništvo će obratiti pažnju na činjenicu da rad sa komisijom se mora pobrinuti da se radi na sporazumima o partnerstvu sa trećim zemljama, a što se tiče drvnih proizvoda, drvne građe koje se uvoze u Europsku uniju. Imao sam pitanje koje se tiče ruskog embargna, embarga, gospodina Nekova, hvala vam na tome. I jasna mi je vaš razlog za brigu. Kao što znate, radi se o doista osjetljivom pitanju i planiramo ovo raspraviti sa svojim kolegama iz koji su zaduženi za vanjska pitanja kako bismo utvrdili najbolje aktivnosti u tom smjeru. I za kraj, netko je spomenuo, nitrate, gospodin Pirik, gospođa Pirik, svjesni smo situacije u nizozemskoj što se tiče e, nitrata i time se trenutno bavimo. Još smo imali jedno pitanje gospodina Takule. Pobrinut ćemo se da vijeće pomno prati tržište u glavnim poljoprivrednim sektorima i spremni smo zajedno sa komisijom pobrinuti se da pravodobno pružimo podršku ovom sektoru, a istodobno zadržimo konkurentnost europske poljoprivrede. Pozdravljamo trud komisije da stabilizira tržišta, osobito što se tiče svinjogojstva i mljekarstva, kroz nekolicinu internih mjera, ali i otvarajući trgovinske mogućnosti i promičući europske poljoprivredne proizvode na tržištima trećih zemalja. Pobrinit ćemo se da ista razina pažnje bude poklonjena i sektorima koji su potencijalno ugroženi. Za kraj pitanje gospođe Hazelkamp koje se tiče lova na Malti. Kao što znate, mi ovdje predstavljamo vijeće Europske unije u našem predsjedanju u ime 28 država članica i ne možemo se baviti nacionalnim pitanjima. Tu smo da izlažemo program za nadolazećih šest mjeseci, no e, odgovorio bih s druge strane gospodinu Brennanu. Na Malti e, snažno nječem ono što je gospodin izveo, mi imamo oštar režim što se tiče lova i Malta je postala predvodnica u očuvanju ptica, no ovdje kao predsjedništvo koje predstavlja 28 država članica ne možemo ulaziti u detaljne e, nacionalne stvari, no rado ću se sastati sa bilo kime individualno kako bih vam objasnio stanje stvari na tu temu. I nakon ovog sastanka samotvoren za takve sastanke. Zahvaljujem što je gospodin ministar više manje odgovorio svima. Ja sam međutim ipak postavio pitanje vezano uz Brexit i naš stav i europsku strategiju u kojoj ćemo davati prednost našoj poljoprivredi kao što to namjeravaju učiniti Amerikanci u novom mandatu. Ministar nije odgovorio na ta pitanja pa pretpostavljam da ona u njegovim očima nemaju neku važnost. Nous pouvons suspendre la séance quelques minutes. Evo nekoliko trenutaka napetosti iščekivanja. We can uh, have a, bilateral uh, meeting. Možemo se bilateralno sastati na tu temu, ali mislim da je preuranjeno raspravljati o Brexitu s obzirom da ne znamo što će se dogoditi. Tak, wczoraj też wyraziliśmy taki pogląd, że spomenuli smo dakle da što se tiče dinamike situacije nedavne sudske odluke u Velikoj Britaniji e, situacija će se na tu temu svakako promijeniti i vjerujem da će nam trebati malo više vremena i da ćemo morati zauzeti partnerski pristup. Moramo se pobrinuti da nitko ne izgubi u ovoj situaciji da kako obje strane će na neki način izgubiti, no moramo zajamčiti određenu ravnotežu i to bi treba biti osnovni cilj. Izvolite. Gospodine ministre, što se tiče Brexita, razumijem da ne možete možda konkretno odgovoriti, ali gospodin Tarabela je postavio, um, ja mislim, legitimno pitanje, postavio sam ga ja vezano u cjenovnu politiku i kolebljevo cijenovne politike i vaš stav prema negativnom utjecaju na poljoprivrednike. To je ipak ključno za budućnost. Czy jeszcze pani poseł Senema, tak? Pani poseł tak? Gracias, presidente, pero creo que el ministro tampoco... Hvala. Ja ne vjerujem da je ministar odgovorio na moje pitanje oko nejednakosti žena u e, poljoprivredi i po pitanju zajedničkog vlasništva. je też pan poseł Buda. Da, doar foarte scurt, e, domnule secretar, v-am întrebat dacă sunteți la curent cu fenomenul de concentrare. Hvala lijepa. Ja sam također postavio pitanje, a to je pitanje o koncentraciji zemljišta posebice u rukama jednog te istog vlasnika, posebice u Istočnoj Europi. Na to niste odgovorili. Proszę Państwa, nie omówimy wszystkich problemów. E, powtórzenie tych... Nećemo moći razgovarati baš o svim problemima. Ako sada nastavite ponavljati pitanja, to e, naravno osnažuje signale i siguran sam da predsjedništvo neće zaboraviti na pitanja koja su vam važna. Možda ministre možete odgovoriti kratko na ova dodatna pitanja. Pa da, sigurno e, možete shvatiti da ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ali tu su i moji tehnički asistenti koji e, naravno mogu biti na raspolaganju i za bilateralne sastanke na kojima se mogu dati određeni odgovori ajmo se usaglasiti na sljedeći način. Ako netko od vas želi dobiti više informacija o pitanjima, možete kontaktirati predsjedništvo u pisanom obliku i očekivati odgovor također u pisanom obliku i kao što je ministar rekao, oni su spremni to učiniti. Bardzo ciekawe prezentacje. E, hvala na sveobuhvatnom pristupu i prezentaciji. To ću shvatiti kao dobar znak buduće suradnje s Maltom u sljedećih šest mjeseci. Radite sa, e, surađujete sa Slovačkom i Nizozemskoj unutar trojke i vaše predsjednice će dovršiti cijeli taj proces Drago mi je da ste spomenuli brojna aktualna pitanja, kao što i pitanje voda, koje je jako važno, sretno i radujemo se radu s vama. Hvala. Pa evo čisto jedna minuta e, stanke kako bismo se ovdje pozdravili s ministrom i naravno ostajemo vam na raspolaganju za buduća pitanja i suradnju.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 Rekao sam zamijenit ćemo točke. Idemo sada na točku 19. Odmah ću dati riječ gospodinu Nikolsonu. Radi se o smanjenju otpada hrane, e, otpadne hrane i poboljšanje sigurnosti hrane. To su jako važne teme. Kao što znate, odbor ENVI je sada zadužen za izradu izvješća na tu temu, a mi moramo dati mišljenje na to izvješće. I to je jako dobro jer gospodin Nikolson je također član odbora Envi. Pa ne moram sada davati nikakve velike uvode. Malo kasnimo. Oni koji su ovdje e, po pitanju Ukrajine, žao mi je što ćete morati malo pričekati jer naš to su naši predstavnici Europske komisije i neki drugi, ali iz tehničkih razloga morali smo napraviti ovu promjenu u redu slijedu. Gospodine Nikolson, hvala vam. Pozdravljam priliku da e, izradim mišljenje ovog odbora na temu otpada od hrane koja koja je vrlo važna očito je da su uz te, taj hranu koja završava u otpadu vezani veliki troškovi, socijalni i ekonomski, čak 143 milijarde procjenjuje se da su ti troškovi. Moramo biti oprezni u ovom odboru da se ne miješamo u odgovornosti odbora Envije. Oni naravno imaju odgovornosti za hranu u trenutku kada hrana e, napusti proizvođača ide prema potrošaču, dakle, a potrošnja hrane, odnosno gubitak e, i otpad hrane na farmama je druga tema. Stoga pozdravljamo da e, činjenicu da ovo pitanje dobiva sve veću pozornost, mi možemo i trebamo učiniti više. Odbor Envi je naravno odbor koji je nadležan za taj dosije, ali važno je da poljoprivredni odbor također kaže nešto po tom pitanju. Naime, poljoprivredna strana ovog pitanja je nešto što se često zanemaruje. Smatram da je ključno da kao članovi odbora za poljoprivredu iskoristimo ovu priliku i da se pozabavimo otpadom od hrane, hranom kao otpadom i da popratimo cijeli taj put od proizvođača do supermarketa do potrošača i tako dalje. Naravno, niti jedan poljoprivrednik ne želi proizvoditi hranu koja će završiti u otpadu. Oni žele svoje proizvode plasirati na tržištu a gubitak e, na razini farme dovodi do gubitka prihoda. Stoga farmeri doista mogu biti dio rješenja ovdje. Inicijative predvođene poljoprivrednicima ponudile su e, održiva ekonomska rješenja i e, vrijednost za proizvode koji bi u protivnom možda završili kao otpad. Ima tu socijalno inovativnih projekata kao što je besplatna ponuda hrane, takozvanim bankama hrane, hrane, one hrane koje bi završila inače kao otpad. Postoji tu i e, programi proizvodnje koji će omogućiti poljoprivrednicima bolju opskrbu i minimiziranje otpada. Ja međutim priznajem i prepoznajem da je teško kvantificirati gubitak u fazi primarne proizvodnje. Želio bih da komisija obavijesti države članice u slučajevima najbolje prakse kada je riječ o prikupljanju podataka o e, hrani koja završava kao otpad i e, najbolji primjeri najbolje prakse oko smanjenja administrativnih e, E, administrativnog opterećenja za potrošače. Izgubili smo kroz e, hranu koja je završila u otpadu preko 89 milijuna tona hrane no ja također želim naglasiti e, i potrebu za povećanom sljedivosti. Također želim naglasiti potrebu za inovacijama i različitim e, tehnologijama kao što je kompostiranje, anaerobna e, digestija i slično. Međutim, to se te se metode moraju financirati u suradnji sa primjerice organizacijama proizvođača. Želio bih također vidjeti povećana istraživanja i informacije o pristupu sekundarnim e, mogućnostima na tržištu za e, korištenje proizvoda koji bi u protivnom propali. Uloga e, maloprodajnih lanaca također treba biti prepoznata. Svi smo čuli priče proizvođača o farmerima koji traže sekundarna tržišta e, e, u, bez neke prethodne najave zato što naprosto supermarketi ne prihvaćaju njihove proizvode. To može biti iz različitih razloga, standarda, specifikacije e, ili zbog promjene potražnje među potrošačima i zbog drugih nekih razloga. S druge strane, brojni supermarketi e, poduzimaju korake kako bi smanjile e, e, potrošnju, odnosno završavanje hrane u otpadu i nastojanja koje oni poduzimaju u tom smislu su svakako pohvalna. Bitno je promijeniti i stavove potrošača. U konačnici potrošač je taj koji odlučuje. Edukacija na razini potrošača može E, smanjiti gubitke i otpad u lancu prehrane. Meni e, je drago što ću imati priliku čuti što kolege u ovom odboru kažu na tom mišljenje i što će reći moji izvjestitelji u sjeni. Vrijeme je prilično kratko. Ja e, ću vrlo sa velikim zanimanjem saslušati što kolege imaju za reći u ovom vremenu koje nam je danas na raspolaganju. Hvala. Odmah krećemo s raspravom. Gospodin Tarabela. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dragi moj Jim, hvala ti na prijedlogu mišljenja. Zaista se slažem sa velikim brojem stvari koje si iznio i mislim da smo na ovome zapravo već radili na, kad smo radili na izveću Salvatorea Karone prije nekoliko e, godina koji je jasno ukazalo na to da trebamo smanjiti e, bacanje hrane. 170 kg po e, stanovniku godišnje baci se u Europi, e, što zapravo znači da je cijeli e, lanac opskrbe hranom, uključujući poljoprivredni sektor, pod velikim utjecajem negativnih posljedica takvog ponašanja prema hrani. Radi se zapravo o nekoliko milijuna tona hrane. Možda bi stoga zapravo trebalo promijeniti određena trgovinska pravila vezana uz kvalitetu i estetski izgled plasiranja poljoprivrednih proizvoda na tržište. E, na primjer, e, e, postoji na francuskom jedan izraz koji se zove gueule cassée, koji se odnosio zapravo na, to znači razbijena njuška doslovce. Radi se o vojnicima koji su zbog posljedica ratnih stradanja u drugom svjetskom ratu zapravo imali uništeno lice koje onda trebalo kirurški popraviti, ali to nikad nije izgledalo kako treba. A to sada upotrebljavamo da bismo zapravo opisali poljoprivredne proizvode, pogotovo pogotovo voće i povrće koje estetski nije zanimljivo pa ga se onda uljepšava na različite načine i pakira kako bi se učinilo e, trgovinski i tržišno više zanimljivim. A to je nešto što također dovodi do činjenice da se baca velika količina hrane. E, bacanje hrane ima transverzalni zapravo efekt, e, nije to samo slučaj poljoprivrednog sektora i rabarstva koji su pod utjecajem, međutim tu je naravno i utjecaj i na socijalni aspekt, na ekonomski aspekt činjenicu e, da recimo postoji mogućnost poticanja poslovnih subjekata da to ne čine tako što će se na primjer smanjiti stopa PDV-a koju plaćaju određeni e, subjekti na tržištu ukoliko primjerice odluče donirati hranu umjesto da je bacaju, dakle hranu koja se može konzumirati ali zbog estetskih razloga bi završila u smeću. E, također trebamo uzeti u obzir e, uzeti u obzir kontekst u kojem se sve odvija, to je volatilnost cijena, ruski embargo i čitav niz drugih razloga koji plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište zapravo čini problematičnijim i povećava e, količinu bačene hrane. Morate imati na umu da sam ja i starac, možda sam pomalo senilan i dementan i stalno ponavljam jedne te iste stvari, ali zašto neprestano govorimo o tome da e, ako imamo višak proizvoda treba od komisije tražiti da to uskladištimo pa ćemo onda time utjecati na cijene koje će onda pacati i tako dalje. Ne možemo tako pristupati e, rješavanju ovog problema, a zapravo ultraliberali u vijeću idu upravo u tom smjeru. Zašto se ne vratimo na regulatorne mjere koje smo imali prije i koje su zapravo najpravednije? To je jedino što ima smisla, na taj način smanjit ćemo količinu bačene hrane. I završit ću sada sa sljedećom idejom, a to je što se program eh, podjele eh, voća i povrća u školama E, znam da je nužno provoditi obvezne e, edukativne mjere, ali možda ako bismo e, inzistirali više na tome, onda bismo doveli do povećanja konzumacije domaćeg proizvedenog voća i povrća. To je nešto što bi se moglo odraziti i na naše proizvođače u poljoprivrednom sektoru, zato što zapravo kroz ovakve programe učimo djecu prehrambenim navikama i govorimo im jedite više povrća, jedite više voća. Meni se čini da uvijek zaboravimo jednu stvar a to ne smijemo zaboravati. prehrana je važna, ali nije stvar samo prehrane, već je tu i zdravlje. Naime, mnogo je bolje da djeca pojedu vočku ili pojedu komač povrća nego da konzumiraju gazirane sokove koji su prepuni šećera i koji će u konačnici dovesti problema ne samo za do problema ne samo za poljoprivredu nego i za zdravstveni sektor. Hvala. Pa ne znam, e, kada ste spomenuli e, <laughs> gojaznost, gledali ste u mene i ne znam zašto, <laughs> ali šalim se, razumijem naravno. Molim vas, kolege, e, zadržite se na kratkim e, pitanjima, minuta i pol maksimalno. Gospođo Miller. Da, gospodine predsjedavatelju, ja zahvaljujem Jamesu Nicholsonu kao izvjestitelju na izvrsnom izvješću koje nam je predstavio. Meni se posebno sviđa 1, 3, 5 i 6. Znači, bacanje hrane je za proizvođača naravno i gubitak prihoda, to on jasno naglasio. Nijedna zemlja, nijedan poljoprivrednik nema interesa proizvoditi nešto što će na kraju završiti na smeću, a i e, jasno je naglašeno i upotrebljivost tog otpada kao hrane za životinje. U svakom slučaju, kroz različite metode e, kompostiranja i slično, e, postoji način da se to ponovno uvede u opticaj u, u prirodi. Međutim, proizvođači u sudjelu, potrošači sudjeluju u tome sa 53%, a proizvođači sa 19%. U privatnim e, domaćinstvima često nedostaje informacija. Mi naravno moramo koristiti i druge načine komunikacije e, kako bi e, te informacije došle do konačnih potrošača. Ova razmjena je za mene e, važna kao primjer dobrih primjera na europskoj razini. Ono što još želim postići od ovog izvješća jest da se omogući pronalaženje rješenja umjesto zadavanja rješenja jer postoji brojna rješenja u prirodnom sektoru koje još nisu koordinirana. Hvala izvjestitelju i radujem se suradnji. Za temat je bardzo wdzięczny, ciekawy do Ovo je vrlo zanimljiva tema, no pokušajmo, e, pokušajte davati kratke komentare i nemojmo se ponavljati. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Da, ja sam ovaj tjedan e, već bila i na raspravi o ovoj temi u odboru e, za zaštitu okoliša. Doista je bitno da se ovdje koncentriramo i na segment proizvodnje i otpada koji nastaju u proizvodnji. E, dakle, ovdje se moramo vratiti na temu onog cirkularnog gospodarstva. Kolege su ispravno rekle da se dosta toga gubi gubi u proizvodnji. E, to je naravno jedan na jedan odmah gubitak za poljoprivrednika. Ponekad su ti gubici neizbježni ako se radi o recimo tuči ili o nekim nepogodama koji unište određene plodove. E, ovdje je bitno i područje bioenergetske, bioenergetske mogućnosti korištenja takve hrane E, jer naravno to u velikoj mjeri doprinosi i bilanci CO2. Vrlo je bitno e, pogledati kako se da li ima smisla ta tervalna obrada e, takvog otpada i to je ta ideološka rasprava koja se često vodi. U odnosu na ovo što je gospodin Tarabela rekao, ja bih je željela upozoriti da takve mjere u prošlosti nisu funkcionirane, ali želim nadodati da su e, namirnice postale jeftine naprosto. Brojni potrošači uopće ne razmišljaju ako je nešto nečemu protekao rok, e, oni to bace u smeće, a da pritom e, doista o tome niti ne razmišljaju zato što su to artikli koji imaju niske cijene, koji su izloženi dumpingu, a potrošači toga baš nisu niti svjesni i mislim da u tom smislu moramo poduzeti konkretne mjere. Hvala. Cene su u to nije... E, da, zaista, kad pogledate e, cijene hrane, one jesu u padu, ali imajte na umu da hrana nije jeftina za sve. Ljudi koji nemaju mnogo novca i dalje puno izdvajaju za to. Izvolite, gospođa Petir kolegi Nikolsonu na odlično pripremljenom e, mišljenju i željela bih naglasiti da je ovo izvješće o inicijativi za učinkovitu upotrebu resursa nastavak stvari dosljedne politike Europske unije kojom e, se pokušava e, učinkovito e, gospodariti resursima. Pitanje je bacanja hrane pitanje je morala te svako smanjenje bacanja hrane znači i manji pritisak na poljoprivredno zemljište, manji utrošak vode, pesticida i gnojiva. Prema procjenama projekta Fusions sektori koji najviše pridonose rasipanju hrane u europskoj uniji jesu kućanstva sa čak fifty three i prerada sa posto sektor usluživanja hrane pridonosi sa posto primarna proizvodnja sa posto a trgovina na veliko i malo sa 5%. E, pozdravljam e, mišljenje kolege Nicholsona koji smatra da poljoprivrednici mogu biti dio rješenja ovog problema i da bacanje e, hrane na razini obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava podrazumijeva gubitak e, ulaganja i prihoda. Svaki kilogram voća i povrća koje je stradalo od elementarne nepogode, ali zbog primjerice ruskog embarga predstavlja gubitak ulaganja i prihoda za poljoprivrednika. Poljoprivrednici ne proizvode zato da bi poslije prinose uništavali već da bi od njihove prodaje na tržištu mogli živjeti. Nadalje, smatram kako je potrebno dati podršku onim metodama smanjenja rasipanja hrane koje su se do sada pokazale učinkovitima poput lokalne prodaje hrane i kratkih lanaca u opskrbi hranom. Ne treba zaboraviti niti uspješne promotivne edukativne kampanje koje djecu od najmanjih nogu uče konzumiranju zdrave, svježe, lokalno proizvedene hrane e, poput projekata Eat Think 2015, e, ali i sheme dostave mlijeka te voća i povrća obrazovnim ustanovama za koje smo se izborili e, na ovom odboru. Htjela bih samo još dodati da je važno kad govorimo o sigurnosti hrane potaknuti e, nadležna državna tijela u državama članicama da vrše strože nadzore e, i kontrole posebno kad je riječ o hrani koja je uvezena a koju e, trgovački lanci plasiraju na svoje police. Hvala lijepo posłów, którzy przedłużają swoje wystąpienia. Pani ma tam szansę być... Hvala lijepa. Ljubazno molim da ne govorite predugo. E, morat ću napraviti popis ljudi koji su malo prekoračili svoje vrijeme i bojim se da ćete mi vi biti pri vrhu liste. Gospođa Šajer, izvolite. Nastojat ću biti kratka. Kao prvo u Nizozemskoj kada govorimo o bacanju hrane, i kad govorimo o otpadu, moramo reći da veliki broj e, ljudi koji govore o otpadu ili od otpadnoj hrani koriste tu vrstu hrane za primjerice hranitbu svinja ili drugih domaćih životinja. E, to je nešto o čemu se već govorilo i u odboru za zaštitu okoliša. E, ljudi zapravo idu u tom smjeru zbog toga što im nedostaje e, sredstava da bi drugačije pristupili hranitbi domaćih životinja. Ne bismo li trebali provoditi kampanje u kojima bismo pokazali ljudima koliko zapravo trebaju hrane za konzumaciju, e, postaviti im pitanje što kupujete, koliko zapravo trebate, koliko konzumirate. E, trebali bismo zapravo provoditi edukativne kampanje koje ljudima pokazuju kako izračunati koliko im zapravo treba. Hvala, minuta. Gospodin Takula, izvolite. Ja bih također želio zahvaliti Jimu Nicholsonu na konkretnom i uravnoteženom izvješću, nacrtu izvješća. To je dobra osnova za daljnju obradu ovog pitanja. On je doista odradio dobar posao. Budući da emisije i dalje rastu, i s obzirom na pitanja klimatskih promjena mislim da nemamo, ne, do, ne, možda u buduće nećemo imati dovoljno namirnica i u tom smislu imamo odgovornost i prema proizvođačima i trgovcima i potrošačima. Važno je što će se dogoditi sa tim otpadom ako za njega se ne pronađe nikakva druga upotreba. Imam nekoliko pitanja ako je razvijena tehnologija e, u kojem imamo nove e, bio, bio, e, biogoriva, u tom smislu Europska unija svakako treba naći primjere najbolje prakse govornik, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da je pitanje bacanja hrane jedno od ključnih pitanja i pozdravljam ono što je E, predložio, odnosno pripremio gospodin Nicholson. Želio bi se priključiti zapravo e, onome što rekao gospodin Tarabela o uspostavljanju ravnoteže između ponude i potražnje. Mislim da je u pravu i mislim da ovom izvješću treba zapravo donijeti, e, dodati još jedan element, a to je bacanje, odnosno rasipanje proizvodnih resursa. Mislim da je to nešto što zapravo pridonosi modelima proizvodnje koje smo odabrali, a koji konačnici rezultiraju e, većim e, bacanjem i e, rasipanjem hrane. Dziękuję, pan poseł Gospodin Dantan, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih također želio čestitati izvjestitelju na pripremljenom tekstu. Dozvolite da spomenem dva problema koji su važni za ovu temu. Kao prvo, kao što je rekao gospodin Tarabela, potrošači zapravo kupuju i bacaju mnogo toga iz svojeg e, frižidera. Jedan od razloga tome jest i zapravo ambalažna politika gdje se velike količine e, proizvoda prodaju u sklopu promotivnih akcija što dovodi do pretjerano velike kupnje koja nije potrebna. Primjerice, ako kupite dvije kile dobit ćete treću kilu besplatno. E, tako da umjesto da primjerice konzumiramo svježi sok kao što to sugerira gospodin Tarabela, mi bacamo višak e, povrća ili voća zbog toga što nam jednostavno toliko kila proizvoda nije potrebno. Upravo e, vrsta pakiranja utječe isto tako na potrošačke navike i kupnje proizvoda. Hvala. Gospodin Zulo, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih želio e, čestitati izvjestitelju na određenom poslu informacija o ovom bacanju hrane zapravo je nešto što treba ozbiljno uzeti u obzir zato što bacanje hrane ima vrlo izravan učinak na cijeli opskrbi lanac, uključujući i samo polazište, to je poljoprivredna proizvodnja. Pritom nemojmo zaboraviti negativni učinak na stanje tla, vodnih resursa i općenito okoliš koji se zagađuju i dolazi do erozije, a zapravo za to nema stvarnog razloga. Prvenstveno, koliko hrane bacimo ovisi o našim potrošačkim navikama, odnosno načinu na koji se hranimo. Ljudi ne upravljaju dobro svojim e, prehrambenim navikama. Također, nemojmo zaboraviti i na neusklađenost, nezdravu neusklađenost onoga što se proizvodi za ljudsku potrošnju, a što bi se moglo koristiti e, u svrhu proizvodnje bioplina i slično možemo vidjeti da proizvod, proizvedene količine zapravo nemaju nikakve veze sa stvarnim proizvodima, u odnosno potrebama u smislu konzumacije proizvoda. Mislim da se stoga moramo usmjeriti i prema tehnološkoj promjeni i promjeni proizvodnih procesa. Tome treba pokloniti više pozornosti nego prije. Želio bih skrenuti pozornost na dvije ključne stvari. prije nego što smanjimo potrošnju e, i zapravo odlučimo da e, možemo to učiniti u sklopu sadašnjih e, navika koje su zapravo oformljene u jednom industrijskom okruženju, moramo se usredotočiti zapravo na proizvodnju maloga obima. Trebamo se usredotočiti na davanje točnih informacija našim potrošačima kako bi oni mogli zaista raditi ruku pod ruku sa svim ostalim akterima u proizvodnom i opskrbnom lancu. Hvala gospodin Flanagan. Zahvaljujem zastupniku Nikolsonu na vrlo zanimljivom izvješću. Mislim da je e, primarna stvar to da ne smijemo zapravo bacati hranu. Neovisno o tome što mi kasnije radimo sa tom otpadnom hranom, prvi korak zapravo nam treba biti usmjeren ka smanjenju količine hrane koja se baca ja moram reći da je i u mojem kućanstvu mnogo toga na kraju završilo u košu za smeće nije trebalo i mislim da trebamo krenuti od sebe. Mislim da trebamo prvo sami pogledati što činimo i djelovati u svojem domu. Jer ako mi ne budemo tako djelovali, ne znam tko će se za to pobrinuti. Mislim da se u konačnici sve svodi na obrazovanje. Ako su ljudi informirani i obrazovani, e, onda stvari mogu krenuti na bolje. Radi se zapravo o tome da moramo imati e, neku vrstu predmeta poput domaćinstva koji bi zaista e, učio djecu kako postupati s hranom. A moja majka primjerice tu nije imala problema. Stvari se nisu bacale ona možda nije bila borac za zaštitu okoliša ili se nije sama tako sebe nazivala, ali ako je nešto ostalo od ručka, iskoristilo se za večeru, da se da psu i tako dalje. Moja djeca idu ovdje u školu, ja sam već neko vrijeme ovdje, e, oni su učenici europske škole, nema domaćinstva, ne uči ih se kako postupati s hranom, kako upravljati vlastiti domom, jer izgleda da nama to nije potrebno, a potrebno nam je. Kad bismo tako pristupili stvarima, mnogo bismo problema riješili riješili. Europska unija može biti neka vrsta velikog brata, može vam reći što da činite, može provoditi kampanja, ali vi sami morate početi postupati e, kako treba. A e, to znači da moramo e, također kontrolirati i druge stvari. Primjerice, trenutačno se radi na uvođenju novih umjetnih gnojiva i slično. Ako to uvedemo, onda će hiperprodukcije dalje rasti, a mi više niti nećemo imati probavnog sustava o kojem bismo se mogli brinuti. Hvala. Mislim da svi zapravo e, čekamo da čujemo više o inicijativama koje i sami možemo provesti. Hvala. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dozvolite da kažem nešto vezano uz prevenciju bacanja hrane. Mnogo je toga već rečeno, ali ipak meni se čini da konkretno trebamo konsolidirati um, opskrbni lanac, kratki opskrbni lanac. Mi poljoprivredniku trebamo omogućiti da plasira svoje proizvode u svojem okruženju, ne predaleko od svojeg poljoprivrednog gospodarstva. Potrošač će tako imati uvijek pristup svježim proizvodima i neće zapravo e, upasti u zamku kupovanja ogromne količine proizvoda koji će onda većinom završiti u kanti za smeće. Mi zapravo želimo e, primjenjivati takav modalitet e, u Rumunjskoj, a kako sada stvari stoje izgleda da će nas zbog e, inzistiranja na takvom pristupu e, tužiti Europskom sudu. Zašto ne iskoristiti, ako već imamo otpadnu hranu, za proizvodnju komposta, za proizvodnju energije i za druge stvari? kako i mi sami možemo postupati na način koji će dovesti do toga da e, ne krčimo dodatne šume u svrhu e, dobivanja poljoprivrednog zemljišta gdje će se e, onda proizvoditi pretjerane količine hrane. Mislim da je to nešto što je vrlo važno pitanje, povezano je sa energetskim pitanjima. Mislim da se na lokalnoj razini može osigurati sredstva za drugačiji pristup proizvodnji. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. E, čula sam zapravo neke izjave koje je zapravo upravo sada e, rekao i kolega s kojima moram priznati da se u potpunosti ne slažem. E, bacanje hrane jest financijski gubitak, ali ne samo za poljoprivrednike kako se ovdje tvrdi. Naime, činjenica jest da za proizvodnju veće količine hrane treba uložiti više resursa i treba uložiti više rada ako uzmete u obzir količinu rada i količinu vremena koji se potroši na e, proizvodnju hrane, to je nešto što je izravno povezano s profitabilnošću. A pogledajte sada situaciju na terenu, malim poljoprivrednim gospodarstvima. Ako ja potrošim jako puno vremena da proizvodim stvari koje ne pojedem e, i koje bacim u kantu za smeće, je li to gubitak, odnosno rasipanje hrane ili je to rasipanje resursa? Ja mislim da je to malo i jedno i drugo, I mislim da ne postoji tu pretjerano velika razlika između velike industrijske proizvodne i malih poljoprivrednih eh, gospodarstava. Mislim da je eh, reći da je bacanje hrane prvenstveno gubitak za same poljoprivrednike jednostavno pojednostavljen pristup. Situacija je mnogo složenija. Hvala gospodin Hojzling. Da, zahvaljujem. E, dosta pitanja je spomenuto. Ja imam jednu nadopunu. Mislim da moramo govoriti i o temi trgovinskih normi. E, za potrošača možda nije to uvijek vidljivo, ali datum e, do kada piše da je upotrebljiva određena hrana nije nužno taj datum kad tu hranu treba baciti. E, znači te neke uvjeti nisu uvijek baš smisleni. Moramo se baviti e, time primjerice i pitanjem zajedničke prehrane, kantine i slično. Ta ostatak hrane po kantinama će često baca, a možda postoji način da se i ta hrana ponovno upotrebi. E, posebno je to u školskim kantinama slučaj da se gotovo 30% baca. No, nekako moramo apelirati na savjest ljudi, moramo u brojnim točkama konkretno progovoriti i politički djelovati. Ja sam imao iskustvo u Francuskoj je e, supermarketi ne smiju ništa baciti već moraju vratiti e, određenu hranu e, i to su iskustva o kojima trebamo promisliti jesu li, je li to dobar put prema naprijed. Naravno nećemo uspjeti ako ćemo samo apelirati na potrošače, već moramo vidjeti koje su zakonodavne mogućnosti da napredujemo dalje po ovom pitanju. Ovo su sve teški problemi, ali mi moramo pokazati učinkovitost. Primjerice, 35% krompira uopće ne završi kao krompir e, u, e, u prehrambenom lancu, znači u potrošnji, već ostaje na oranicama. Znači, e, te norme po supermarketima jednostavno nemaju smisla jer određeni krumpiri koji nisu određenih dimenzija uopće ne završe u prodaji komisiji, panju Nikola... Hvala. Sada predstavnik Europske komisije. Izvolite, dajem vam riječ. Thank you very much, Chair. Uh, I would like to start by emphasizing... Hvala. Na samome početku želim naglasiti da je Europska komisija u potpunosti predana borbi protiv rasipanja hrane od polja do stola i želi do 2030. godine ostvariti učinkovito upravljanje e, prehrambenim opskrbnim lancem koji će smanjiti e, otpadnu hranu. Stoga pozdravljamo inicijativu gospođe Borzan i isto tako aktivno sudjelovanje ovoga odbora koji prvenstveno traži da se koordinira političko djelovanje kako bi se spriječilo rasipanje hrana, a da se pritom ne ugroze e, standardi zaštite životinja niti standardi opskrbe hranom. Postoji niz konkretnih mjera koje se trenutačno provode na razini Europske komisije. Te aktivnosti mogu se pronaći u akcijskom planu za kružno gospodarstvo i sastavni je dio paketa mjera koji se odnosi na kružno gospodarstvo. Postoji također i europska platforma za sprečavanje e, bacanja, odnosno rasipanja hrane. E, tamo se susreću i e, glavni akteri iz privatnog i javnog sektora iz Europe kao i na međunarodnoj sceni koji također djeluju u istome smjeru. Također, e, na forumu koji je organiziran, e, Sudionici u platformi govorili su o čitavom nizu tema koje su danas spomenute i ovdje, uključujući i nove proizvodne modele za proizvodnju hrane o kojima je gospodin Tarabela. Trenutačno se na europskoj razini poduzimaju aktivnosti koje bi omogućile lakše doniranje hrane kako bi se nastavilo e, korištenje sigurnog kako bi se nastavilo sigurno korištenje otpadne hrane koja još uvijek nije prošla rok trajanja e, kako u e, životinskom tako i ljudskom hranidbenom lancu. Nažalost, podaci Europske unije o e, bacanju hrane nisu dovoljni. Europska komisija sada radi na reviziji okvirne direktive o otpadnoj hrani koja će omogućiti da se uvedu nove mjere koje će državama članicama omogućiti da u svakoj fazi e, opskrbnog procesa i proizvodnog procesa smanje količinu bačene hrane. Praćenje količine bacanja hrane traži među ostalim i usklađivanje metodologije mjerenja koja se primjenjuje. Komisija je već počela raditi na tome kako bi usvojila metodologiju, međutim ona može biti i službeno usvojena tek nakon što se donese direktiva o otpadu. Međutim, ta metodologija neće pokriti e, gubitke hrane koje su izvan područja primjene direktive o otpadu. E, zašto? Zato što e, otpadna hrana nije bila izdvojena kao prioritetno područje, a to je zato što trenutačno u Europi ne postoji nedostatak hrane i prehrambenih proizvoda, a činjenica jest da postoji ograničavanje gubitka u skladištenju, pakiranju i prijevozu prehrambenih prehrambenih proizvoda e, postoje konkretne mjere koje se primjenjuju. E, nastavit ćemo raditi na pitanjima koja su spomenuta ovdje kao i na platformi, ali to će tražiti zastebni pristup. Pomaže se poljoprivrednicima u potrazi za inovativnim rješenjima. Dozvolite da naglasim pred ovim odborom da će se potpora poljoprivrednicima nastaviti putem postojećih instrumenata poljoprivredne politike. Trenutačno postoji niz projekata koji se provode u okviru obzora 2020. kako bi se doprinjalo smanjenju smanjivanju e, rasipanja i bacanja hrane, a posebice bih ovdje željela spomenuti projekte poput Refresha, kao i druge projekte koji se bave problemom bacanja hrane, do kojih je došlo zbog e, mikotoksina, ali isto tako postoji projekti, a to je spomenuto i danas, koji se bave kratkim eh, opskrbnim lancem. Posebice bih željela spomenuti projekt o europskim inovacijskim partnerstvima koji se usredotočio na poljoprivrednu održivost te i otvoreni poziv na iskaz interesa malim i srednjim poduzećima eh, koji je u tijeku, a čiji je glavni cilj potaknuti eh, inovaciju za održivu i e, inovativnu poljoprivredu. I na kraju E, samo kratka napomena vezano uz maloprodaju i praksu e, koja se trenutačno provodi, a koja izaziva pritisak e, za poljoprivrednike. To je nešto što zapravo ima veze sa širim pitanjem položaja poljoprivrednika u poljoprivredno-prehrambenom opskrbnom lancu. Bacanje hrane samo je mali dio toga. Trenutačno zapravo radimo sa radnom skupinom za poljoprivredna tržišta, ali isto tako i sa forumom na visokoj razini vezano uz prehrambeni opskrbni lanac kako bismo za razdoblje od 2017. nadalje pripremili radni problem, e, program temeljem kojeg se može dalje raditi. Na platformi Europske unije u studenom također je spomenuto ovo pitanje i u skladu sa predloženim idejama predložit će se aktivnosti koje će uzeti u obzir učinak postojeće prakse u e, jednom sektoru na sve ostale u lancu. U ovom slučaju govorimo o sektoru maloprodaje. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Gospodin Flanagan se želi javiti. Pola minuta, izvolite. Uh, Komisija je spomenula kratki opskrbni lanac, inicijative koje postoje da do toga dođe. Zanima me samo kako se to uklapa sa CETom, kako bi to trebalo predstavljati kratki opskrbni lanac ako hranu vozite s druge strane Atlantika i suprotno, a lako je moguće da se isti proizvodi u dva različita broda i sretnu na pola puta u Atlantiku. No comments. Bez komentara. Zastupnik Nicholson. Zahvalio bih svim zastupnicima koji su sudjelovali u radu, kao što sam rekao, radujem se suradnji i nadolazećim amandmanima. Rekao bih samo kolegama da je većina njih u nekom trenutku radila na mišljenje. Ovo je mišljenje koje upućujemo odboru Envi i u mišljenju smo ograničeni u onome što možemo napisati, koliko toga možemo napisati, što je jedna od poteškoća kada sastavljate mišljenje. Dakle, veće je pitanje što smo morali sve izbaciti kako bismo mogli imati nešto prihvatljive veličine. Dakle, slažem se sa velikim brojem točaka, primio sam ih na znanje. Jedan od velikih problema s kojim se suočavamo je što imamo vlade, regionalne vlade koje potiču farmere da proizvode hranu zbog toga što se smatra da je to u njihovoj regiji pozitivno. Ali zapravo se time samo potiče stvaranje viškova u drugim dijelovima. I to je jedna od poteškoća i to je gdje moramo biti oprezni u tome što zapravo podržavamo, čemu pružamo potpore. Čuli smo pitanje za datume isteka robe, to je još jedan veliki problem, ali to je nešto čime se više treba aktivnije pozabaviti odbor Envi. Otvoreno kažem, ako poljoprivrednik mora smanjiti svoju proizvodnju jer nema tržišta za tako nešto, to je njegov gubitak. On je to proizveo, mora je snositi troškove proizvodnje i kasnije to odbaciti. A koliko shvaćam, komisija to ne uračunava u hranu koja se baca. Jer ako se takva hrana primjerice ponovno koristi za obradu zemlje u smislu da se zakopa, smatra se da se to koristi za proizvodnju. To je jedna eto, od mnogih poteškoća i gospodin Flanagan je s pravom spomenuo velik broj točaka, ali ponovno stvari poput domaćinstva u školama i tome slično, odgovornosti osobne, to su stvari koje bi prije trebale ići u izvješće odbora Envi, a ne u moje izvješće. Postao sam član ovog odbora 89. 89. imali smo marže za govedinu, imali smo isto tako pristup planina, maslaca i jezera, mlijeka i to je nešto drugačije od onoga što imamo danas. Nije pošteno reći da nismo napredovali, ali sada moramo napredovati na temu otpada od hrane i po meni veći dio toga se svodi na obrazovanje, na obrazovanje potrošača i toga što bi potrošači trebali kupovati, dakle koliko trebaju kupovati, koliko im je potrebno i tome slično. I u tome mislim da i izazov pred nama. Nikada nećemo riješiti 100% niti jednog od ovih problema, ali možemo potaknuti ljude da ono što trenutno rade jednostavno rade puno bolje. Hvala. Hvala vam. Imate vremena za podnošenje amandmana do drugog veljače. A što se tiče onoga što ste vi rekli, opsega i ograničenja koje imate u veličini vašeg mišljenja, dobro da ste to spomenuli jer mnogi od nas radimo i u odboru Envi, tako da kad biste možda vi i drugi to izrazili u odboru Envi, to bi moglo pomoći. Spomenuli ste isto tako da se veći dio otpada na samom početku proizvodnog lanca hrane identificira katkada zbog slabih mogućnosti obrade, organizacije, skladištenja koje nije zadovoljavajuće. No u razvijenim zemljama otpad se identificira tek u kasnijoj fazi, u fazi prodaje i stvarne potrošnje. I mislim da je prirodno da se stvari tako razvijaju, uzet ćemo to u obzir i bavit ćemo se ovom temom. Zahvaljujem vam gospodine Nikolson, mislim da ovim možemo prijeći na 18. točku dnevnog reda koju smo premjestili i ispričavam se još jednom svim našim gostima koji su ovdje čekajući na tu točku. Eto, s obzirom da ste došli ranije, imali ste barem vremena poslušati neke zanimljive rasprave i teme. Vjerujem da se i to isplatilo. I na spotkanju koordinatorov opinije i Kada imenujemo izvjestitelje za mišljenja na sastancima koordinatora, kad kada se dogodi da nitko nije za nešto zainteresiran, a tada je na predsjedniku odbora da izradi mišljenje. To je jedan od takvih slučajeva. Sa sljedećom točkom dnevnog reda, kao predsjednik odbora Agri, smatrao sam se obveznim da preuzmem autorstvo ovog mišljenja. Reću vam zbog čega nisam bio toliko voljan e, preuzeti to, ne zbog toga što sam bio ljen, nego čućete za trenutak. Tiče se također prijedloga komisije za uvođenje privremenih e, jednostranih trgovinskih mjera za Ukrajinu. Vodeći odbor je odbor INTA, gospodin Valesa, izvjestitelj je prisutan, on je izvjestitelj i zahvalni smo što je danas s nama. Politički gledano, potpuno razumijemo zbog čega je nužno podržati gospodarstvo Ukrajine. potrebno je snažiti određene procese transformacije. Ukrajina mora dobiti priliku da se brzo razvije. Oko toga se svi slažemo. Međutim, oblik te podrške je ono što nas brine. I pitanje koje se pred nas postavlja, dakle ovdje se spominju određene trgovinske mjere, povlastice, pitanje je da li su one doista dobro odobrane za svrhu koje služe. Osobito kada se radi o pojedinim proizvodima koje se pojavljuju i na drugim tržištima, jer ako dolazi do krize i ako se zatim uvedu povlastice, dolazi do mogućnosti da se konkurentnost Ukrajine u određenom smislu smanji, da neće biti adekvatna ili pak da će biti presnažna za nas. Dakle, svakako je važno pokušati poboljšati situaciju na ukrajinskom tržištu, no moramo uzeti u obzir sve čimbenike. Drugim riječima, ne bi li bilo lakše upotrebiti ista sredstva za neke aktivnosti za Ukrajinu, ali u drugim područjima, primjerice transfer znanja, pružanje podrške podrške poslovnim aktivnostima i inicijativama. Dakle, ovdje doista pokušavam uzeti u obzir sve političke argumente. Međutim, nisam siguran da li su predložene jednostrane trgovinske mjere odgovarajuće osobito za neke osjetljive proizvode jer za te proizvode Ukrajina je konkurentna čak i bez ovih dodatnih trgovinskih mjera. Kada se njih primijeni, i ovisno o tome da li će ih se primijeniti, Ukrajina će u svakom slučaju nastaviti izvoziti u Europu. Zbog toga ne smatramo da bi bilo na mjestu predložiti daljne trgovinske mjere za kukuruz, pšenicu i rajčice, da li gotove ili obrađene, tako da bismo za te proizvode predložili da se dodatne trgovinske mjere ne uvode. Mogli bismo da kako još duže se baviti ovim pitanjem. Sjećate se sjećanja 2016 možda jednostavno nije odgovarajući trenutak da se ovakva analiza provede, da se već sada predviđaju dodatne mjere. Nisam siguran da li bi Europska komisija u potpunosti mogla opravdati takve korake jer sjećan 2016. možda nije bio dobar trenutak, no sada godinu dana kasnije možda se više može učiniti što se tiče tih analiza. E, radujemo se doprinosu Europske komisije, siguran sam da je izvjestitelj gospodin Valesa za to spreman. Toliko od, s moje strane, hvala svima na pažnji i ovime mislim da možemo dati riječ drugim zastupnicima. Gospodin Nekov. Hvala vam gospodine predsjedatelju, kolege. Ono što je gospodin Sjekjerski rekao ne bi moglo biti točnije. Daj nam dobru predođbu o situaciji. Komisija predlaže dodatne kvote za nadolazeće tri godine, tisuće tona uvoza robe iz Ukrajine, a Ukrajina, susjedna zemlja, usprkos politici susjedstva i partnerstvu, moramo ostati prijatelji da kako, no istodobno vjerujem da milosrđe počinje kod kuće. Imamo i svoje prioritete i svoje poljoprivrednike za koje se moramo pobrinuti. U mojoj zemlji, Bugarskoj, proizvođači meda se žale da med uvezen iz Ukrajine je srezao njihove cijene i lišio ih tržišnog udjela. I nisam siguran da dodatna kvota za Ukrajinu bi bila odgovarajuća stvar. Dakle, moramo pružiti podršku prije svega našim proizvođačima, iako je u određenom poljoprivrednom sektoru unutar Europske unije sve u redu, tada bismo mogli nuditi drugima povlastice. Zbog toga bih dodao med popisu koji nam je gospodin Sjekjerski naveo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem prije svega na izradi ovog mišljenja. Slažemo se u potpunosti s vašim predlazima, amandmanima. Svega možda par komentara. Moramo se složiti oko jedne stvari. Ukrajina zaslužuje našu podršku. Pitanje koje se postavlja je da li bi trošak te podrške trebali snositi europski poljoprivrednici. Već sada kao poljoprivrednici Europske unije snosimo znatne troškove zbog ruskog embarga, troškove vezane uz otvaranje uvozima iz Ukrajine i mislim da bi dalje koncesije samo dovele do povećanja tih troškova. Moje bi stoga pitanje Europskoj komisiji također bilo Hoće li to imati na umu kada će razgovarati sa drugim zastupnicima iz drugih odbora kada se bavimo drugim pitanjima vezanim uz proračun Europske unije? Hvala. Zastupnik Marijas. Hvala. U zadnje vrijeme imamo tešku situaciju u cijeloj poljoprivredi, a posebno u Grčkoj. I to se vidi i ovdje u odboru, iako čak i nisam član, redoviti član ovog odbora, reći ću da je to teško za grčke poljoprivrednike. Oni su sada na ulicama, prekomjerno je oporezivanje, napada se socijalno osiguranje temeljem mjera koje je uvela trojka. Povećani su troškovi proizvodnje, troškovi energije, a istovremeno stoje e, i pred brojnim problemima zbog ruskog embarga. Dakle, umjesto zajedničke preferencije za e, mi smo sad došli do drugog ekstrema. Otvorili smo tržišta, no stalno se sklapaju povlašteni ugovori sa drugim zemljama. Poljoprivredni proizvodi se mogu uvoziti bez carina iz Ukrajine, Vjetnama, Središnje Amerike, Afrike da li je doista moguće da konkurentnost poljoprivrede u Europi e, bude održana? Je li uopće moguće osigurati životni standard poljoprivrednika? Ja nisam član ovog odbora, ali vidim ovo stalište, vidim i prijedlog da se uvedu i dodane mjere za podršku gospodarstvu u Ukrajini da, ok, ali da li će to ići na trošak toga da se uništi europska poljoprivreda, grčka poljoprivreda? Ja nisam sporazuman s takvom politikom. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam, kao što znate, osoba koja e, pozorno prati situaciju u Ukrajini i zaista cijenim hrabre napore ukrajinskog naroda da se e, približi Europskoj uniji. Naša politika ne smije biti neosjetljiva na to. Međutim, moram se zaista zapitati nismo li došli do trenutka gdje bi e, zapravo trebalo promisliti o tom poljoprivrednom izuzeću o kojem govorimo. E, bojim se da ova inicijativa nije dodatno objašnjena, a isto tako nije proveden nikakav proces e, savjetovanja ili razmjene mišljenja vezano uz to pitanje prije nego što je ta opcija predložena. Kao prvo moramo vidjeti koji je potencijalna prednost koju bi Ukrajina dobila od tog e, poljoprivrednog ustupka, da tako kažemo. Treba si postaviti pitanje je li to efikasno s obzirom na političke ciljeve koje želimo postići. Želio bih da nam komisija odgovori na ova pitanja i da procijeni situaciju. Može li nam komisija također reći kakve bi bile konkretne posljedice ovog novog trgovinskog poljoprivrednog ustupka na proizvođače u Europskoj uniji, a to je od ključne važnosti za budućnost poljoprivrednog sektora. Mislim da ovakve autonomne odluke mogu zaista dovesti do ozbiljnih e, e, posljedica, a posebice kada se radi primjerice o prekomjernom uvozu kukuruza. Evo, ovo sam ja, gospodine predsjedniče, želio dodati prijedlozima koje su iznijeli kolege. Hvala. Zahvaljujem sljedeći govornik. Hvala lijepo work on the draft opinion and eh, I believe that this Vjerujem da ovo pitanje nije samo poljoprivredne naravi, već i političke. Naglasio bih dakle ovdje važnost okvira sve, dubokog i sveobuhvatnog trgovinskog područja između Ukrajine i Europe. Vjerujem da već postojeće povlastice trgovinske ozbiljne prednosti nude. Vezano s tu suradnju, Europska komisija je nedavno dala izvješće o provedbi ugovora o pridruživanju koje odražava dobar napredak u većini područja i glavna je poruka da je vrijeme da pređemo sa zakonodavne, institucionalne faze na stvarnu provedbu. Usredotočiti se dakle na praktičnu europsku integraciju, podršku lokalnog stanovništva i istaknula bih da Europa i dalje ostaje ključni globalni saveznik, partner za Ukrajinu, a ukrajinske politike za neke države članice postaju donekle nesigurne, no Europski parlament je najsnažniji politički podržavatelj Ukrajine. Jedan od ključnih političkih elemenata je nastavak političkog dijaloga i financijske i institucionalne potpore za integraciju. Prije nego što pređemo na sadržaj današnje teme, pridružio bih se nekim od kolega, osobite gospodinu Andriju, koji je Europsku komisiju pozvao da objasni moguće učinke dodatnih e, carina s obzirom da još nemamo studiju utjecaja. Imajući na umu ta e, načela i druge trgovinske sporazume moramo vidjeti da li ta povećanja godišnjih jesu izvediva, izvediva ili nisu. Članovi SID-a odbora Agri nisu protiv proširenja sporazuma između Europske unije i Ukrajine, ali uz oprezan pristup. Zahvalio bih izvestili gospodina Sekijerski i radujem se daljnjoj raspravi i naravno amandmanima koje će kolege izložiti. Hvala vam lijepo. Hvala gospodin Kužnjev. Zahvaljujem predsjedavatelju. Mislim da je očito da su ovdje svi zainteresirani za pomoć Ukrajini, našem pridruženom partneru koji su se našli u teškoj situaciji e, već i zbog ruske agresije na istoku. Međutim, iako želimo pomoći, moramo to činiti na razuman način. Moramo pružiti pomoć koja će doista ići na korist e, ukrajinskim farmerima i gospodarstvu, a da pritom ne oštetimo europske farmere i njihovo i naše gospodarstvo jer e, to će u konačnici štetiti europskom gospodarstvu i nisam siguran da će biti korisno niti za ukrajinske farmere. Ako pogledate usjeve, e, odnosno prinose u 2015. i 2016 Europska unija je imala 30 milijuna tona viška. ako e, ne uzmemo to u obzir, štetit ćemo interesima naših farmera, a kao što je gospodin Andriju spomenuo, nije dokazan ni benefit za ukrajinske farmere. Možda trebamo učiniti više kvote koje smo prije dodijelili su ukrajinski su, subjekti potrošili već prvog dana. Nije baš da mi pomažemo gospodarstvu, cijelom gospodarstvu, pomažemo samo onim pojedincima koji su bili jako dobro informirani o mogućnosti dobivanja pomoći. Ako želite pomoći istim ljudima, mislim da bi e, ovakva situacija bila potpuno kontraproduktivna. Poljska je u vrlo posebnoj situaciji jer očito je da njihov e, uvoz e, završava u Poljskoj. Poljski proizvođači definitivno se nalaze u vrlo teškoj situaciji. Ovaj prijedlog a naprosto nam nije prihvatljiv. Mi definitivno podržavamo mišljenje gospodina Širkeskog, ali ne u odnosu na usjeve koji ne mogu biti uključeni. Hvala. Na zajedničkom tržištu mislim da e, je e, opći, opći učinak na kraju je uravnotežen. Možda je ovdje učinak sada u prvom redu na Poljsku, no u konačnici će utjecati i na cijelo zajedničko tržište. Gospođa Šajer, hvala vam predsjedniče. Još je tu jedna točka koju želim spomenuti, a koja je vezana uz uzgoj peradi u Nizozemskoj. Imamo ozbiljne zahtjeve u odnosu na dobrobit životinja i e, oni se više ne mogu koristiti u trgovinama već se moraju uništiti i šalju se u Ukrajinu gdje se rekonstruiraju po malim troškovima. Rezultat toga jest da te ptice e, završavaju u Nizozemskoj na našem tržištu i e, zapravo na taj način se naše strogo zakonodavstvo podkopava. To je vrlo ozbiljan problem u brojnim mjestima u Nizozemskoj e, uzgajivači peravi imaju prazne e, kaveze jer ne mogu se nositi sa konkurentnim cijenama iz Ukrajine. To je doista velik problem. Što ćemo učiniti po tom pitanju? To je i ne samo na komisiji nego i na vama kao koordinatorima da postavite to pitanje dragi kolege, kolega. Zapravo prije 2014. E, ti kavezi su pronađeni ovdje. Ja se sjećam gospodina Gnju je govorio o kavezima i da neki ne ispunjavaju standarde i tako dalje. Naprosto sve to traje, zahtjeva vremena no ukupno potencijal ukrajinskog i e, ukrajinske poljoprivrede je jako velik, imaju jako dobro tlo i mislim da ćemo uskoro govoriti o povlasticama kao ograničenju razvoja. Usredotočimo se dakle sada na ono što je najvažnije. Sjećam se vremena kad smo mi dobivali pomoć. Da, definitivno mi im trebamo dati pomoć, no naravno ako ta pomoć završi u rukama nekoliko velikih monopolista, a ne pojedinih poljoprivrednika, to definitivno možda nije najbolje rješenje, gospodin Hojzling. <clears throat> Pa, e, da. Ukrajina naravno nije e, zemlja u susjedstvu Europske unije kao e, neke druge ali ako smo se obvezali na, na pomoć, mi moramo tu pomoć i pružiti. No onda je pitanje kamo će ta pomoć otići i ko će od nje profitirati. E, žao mi je što ovdje nije napravljena procjena učinka kao u nekim drugim projektima e, čudno mi je zapravo da to ovdje nije provedeno, iako je već e, i rečeno trebamo definitivno paziti da od ovih mjera profitiraju, profitira ona ciljna skupina za koje je to namijenjeno, a ne neki oligarhi, oligarsi kojima to nije namijenjeno. Moramo inzistirati na tome da se napravi ocjena učinka, a i onda pristupiti tome sa pozitivnim stavovima jer to osnažuje gospodarstvo na tom području, a mi smo se na to obvezali. Znači ne smemo samo e, dati da se čuju glasovi onih koji sumnjaju to, već i e, inzistirati na tome da se e, zadrže europska načela u ovom pogledu, ali i da se provede ocjena učinka. Hvala vam predsjedniče. Ja ću naglasiti e, i podržati ono što je Martin Häusling rekao. Apsolutno se slažem. Potrebno je postupiti na taj način. A ja sam se javio zbog e, ovoga što je rekla gospođa Birek, e, ja mogu reći slično nešto u mojem kraju je bilo uzgajivača peradi koji su imali po 5000 peradi, no kad su e, kad su kamioni došli po te kaveze, ispalo je da kamioni imaju ukrajinske brojeve. I e, nakon što su ih preuzeli, te životinje su očito morale boraviti u takvim kavezima, što ispada da onda čitave naše mjere nemaju smisla. E, mislim da je potrebno ne napraviti ponovno jedan sporazum koji će ići na teret europskog, europske poljoprivrede. Ja imam razumijevanja za situaciju u Ukrajini, bio sam i tamo nekoliko puta i e, nemoguće je da tamo podržavamo velika poduzeća sa 6000 hektara, ako dajemo doista takvu podršku, onda ta podrška mora ići malim poljoprivrednicima, a njih ima u Ukrajini. Ja sam vidio e, i e, farme sa 10 ili 5 krava dakle e, praktički seljaci koji možda su u mljekaru nosili jednu kantu mlijeka dnevno. Njih moramo podržati i na to moramo paziti i osobito nakon ruskog bojkota u odnosu na naše poljoprivredne proizvode moramo paziti e, jer e, pogođeni su oni koji su u graničnim područjima te zemlje i oni trpe najviše posljedice. Hvala gospodine Nikolson. Hvala. Nisam namjeravao se javiti u ovoj raspravi, ali e, slušam evo s velikim interesom. Mislim da se slažem e, sa Martinom Hoslingom da je e, ocjena učinka nešto što bi bilo jako važno u ovom području. E, potencijal, ovdje postoji potencijal da uništimo sami sebe i to ne bi bio prvi puta da radimo tako nešto. Ako sada pogledam lijevo i desno, mislim da se svi možemo prisjetiti takvih primjera primjerice e, ljudi iz Istočne Europe koji su došli u Jedinu Kraljevinu i na druga mjesta. Ovo je doista nevjerojatna situacija. Oni ne proizvode e, jaja, već ta jaja e, prodaju nazad u Europi, ne proizvode niti blizu našim standardima. I, i, a s druge strane potkopavaju naše proizvođače jaja u europskom kontekstu. Ja ne želim sada govoriti o problemima koji smo, o kojima smo govorili jučer, ali to e, pridodaje e, ozbiljnosti ove situacije. Mislim da moramo biti jako oprezni, slušajući ovo što je Albert govorio, a i drugi, e, možda umjesto da imamo jednog ministra za velike farmere, možda bi trebali imati i drugog ministra za male farmere u svakom slučaju ono što sam čuo u ovoj raspravi danas mi i me i navelo da se zapitam zar ne bismo se tome trebali više posvetiti i u tom smislu Martin ima pravo. E, trebamo napraviti procjenu učinka i zahtijevati procjenu učinka. wypowiedzi posłów komisiji Rolnictwa, Bardzo prosimy naszego gościa. Hvala. Svi iz Agrija su već e, govorili e, Jaroslav Hvala vam. E, dame i gospodo, ja se slažem sa većinom toga što sam danas čuo, no neke stvari moramo imati na umu. Prvo, svi želimo iste stvari, svi želimo da Ukrajina E, stane na solidne ekonomske osnove e, i e, u neke mjere jesu asimetrične po svojoj prirodi, no mi pokušavamo podržati Ukrajinu reformama koje provodi. To su ozbiljne reforme za koje je potrebno dosta vremena, novca i napora i želimo osigurati da um, temeljem naše pomoći profitira cijela Ukrajina. No, očito je, a to je nešto što smo spomenuli u odboru za međunarodnu trgovinu, ne želimo oligarhe e, podržavati dodatnim novcem. Želimo da naš novac ode onima koji ga najviše trebaju. Želimo podržati male i srednje poduzetnike i mislim da se oko toga svi slažemo. Rekavši to, reći ću i da se slažem da bih ja želio da se napravi odgovarajuća procjena učinka, jer će to definitivno olakšati, znatno olakšati naše odluke. Koliko sam ja uspio proći kroz prijedlog e, gospodina predsjedatelja, ovaj nacrt izvješća se slaže sa mojim prijedlogom. Ja e, predlažem predložio sam svoje amandmane e, početkom ovog tjedna i već sam zapravo ugradio brojne ove sugestije koje smo čuli i danas. Tako da mislim da smo na istom putu. Što se peradi tiče, možda nemam odgovarajuće informacije, no koliko znam, Ukrajina ne ispunjava mjere SPS-a i nema izuza peradi iz Ukrajine, pa to nije pitanje ja shvaćam da oni koriste te kaveze koje ne bi trebali koristiti. Možda sam u krivu, ali koliko ja znam, nema izvoza peradi u Europsku uniju iz Ukrajine. Ako nisam u pravu, ispravite me, ali evo, to, to, je, to ja poznajem kao činjenicu. Glas ovog odbora mi je jako važan i ja ću saslušati e, taj glas kao što sam i čuo sve vas e, jutros i kažem ugradit ću što je više moguće toga u moj prijedlog e, međunarodnog odbora za međunarodnu trgovinu. Evo, uvjeravam vas da ću vrlo pozorno saslušati sve što imate za reći i mislim da u konačnici svi želimo isto, a to je da želimo osigurati da Ukrajina bude na stabilnim ekonomskim osnovama i da bude bliža Europskoj uniji nego što je to danas. Hvala. Bardzo dziękuję panu posłowi. Hvala. Možda bih vas samo želio podsjetiti da se tržište otvorilo početkom 2016. Od tada je nije bilo moguće provesti odgovarajući ocjenu, a bila je to politička odluka, trebalo je to biti doneseno na razini odgovarajućih tijela i prevesti u rješenje kako je Europska komisija sada predložila. Zaključit ću tako što ću zamoliti predstavnika Europske komisije, a to je gospođa Senovic, da kaže nešto i još jednom se ispričavam za kašnjenje u vremenu ove rasprave. Hvala vam, e, čestitam na ponovnom izboru za predsjednika ovog odbora. Dame i gospodo, sa zanimanjem sam saslušala vaše komentare kao i komentare na odboru INTE u utorak. Dijelim tu jedno mišljenje, a to je da moramo biti optezni kada radimo sa međunarodnim trgovinskim koncesijama. No isto tako ću vas podsjetiti kada smo pregovarali o e, pregovoru o e, ugovoru o pridruživanju kao koji je važan e, stup područja slobodne trgovine, mi smo željeli političku e, pridruživanje i integraciju Ukrajine Europskoj uniji. To trebamo imati na umu. Inicijativa Europske komisije je ovdje znak podrške Ukrajini. I meni je drago da brojni članovi ovog odbora podržavaju ideju pomoći Ukrajini u trajnim i kontinuiranim reformama koje se provode u vrlo teškoj ekonomskoj i političkoj situaciji. Znači mjere ograničenja trgovine koje e, nameće Rusija i slično što je e, došlo, dovelo do gubitka 10% BDP-a 2015. i do nepovoljnih ekonomskih razvoja u toj regiji, a i naravno do nepovoljnih utjecaja na područje poljoprivrednih proizvoda. Jer neki članovi ovog odbora pro, e, spomenuli su izvješće o provedbi pridruživanja, objavljeno 2016. Definitivno vrijedi podsjetiti da da je to izvješće zaključilo da zadnje dvije godine Ukrajina poduzela intenzivne i neviđene reforme u velikom broju sektora e, gospodarstva i društva, pa i uključujući jačanje demokracije i poštivanja temeljnih vrijednosti. Ja to spominjem zato što je to jedan od uvjeta koje imamo u našem e, nacrtu predloga o ATM-ovima. Imali smo mogućnost na odboru INTE razgovarati o tim mehanizmima sadnje koji su uključeni u e, prijedlog, znači zaštitni mehanizmi, transport i tako dalje i tu smo spremni naravno surađivati s parlamentom kako bi ti zaštitni mehanizmi bili što snažniji mogući u smislu e, pretraživanja uvoza na tržištu EU možemo poduzeti neke mjere kako bismo to zaustavili. Zatim idem sada na napomenu koju su iznijeli, iznijelo nekoliko članova ovog odbora što se tiče ocjene učinka. Iako nismo imali standardnu ocjenu učinka koju mi obično provodimo kao komisija kada planiramo e, pregovore primjerice, reći ću da je komisija dosta razmišljala o tome i imala je unutarnje interne analize zajedno s kolegama iz um, glavne uprave Agri. A isto tako e, imali smo i ocjenu održivosti, učinka održivosti koja je uvjet kad smo pregovarali o E, ugovora o predživanju 2007. Proizvodi koji smo pokriveni, e, pokriveni ovim prijedlogom odabrani su na sljedeći način. Prvo je komisija odabrala one proizvode koje mogu dovesti do konsolidiranja postojećih tokova i E, ušteda na e, niskim carinama. To su proizvodi koje Ukrajina već izvozi i gdje smo odmah koristili naše koncesije. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, komisija je izabrala one proizvode gdje se koriste nute carinske stope. A postoji 37 takvih proizvoda sa nutim carinskim stopama. 2015. samo devet e, tih mjera je korišteno jer e, Ukrajina ne može ispuniti uvjete SPS-a. Dakle, ponuda je tu, ali pravo korištenje tih koncesija i nije tako veliko. Odbor INTE tako naravno je dobio e, podatke o trgovini i podatke o korištenju mjera. Osjetljivi proizvodi kao što su perad, meso, jaja, šećer e, koje gdje proizvođači predstavljaju probleme na e, tržištu Europske unije. Ti proizvodi osjetljivi dakle nisu uključeni u ove mjere. Gledajući punu sliku, mi zapravo nismo imali prave alternative za odabiru proizvoda za dodatne koncesije. Mi na našem popisu imamo osam proizvoda. Odbor e, predlaže da se stoje, s tog popisa uklone tri proizvoda. Onda se pitamo što ostaje. To je doista vrlo jedna ograničeni e, i skromni predlog Stoga mi e, vjerujemo da nacrt ove uredbe e, daje pravu ravnotežu između zaštite europskog poljoprivrednog sektora i toga da se Ukrajini pruže neka, neke opipljive prednosti u toj vrlo teškoj gospodarskoj situaciji u kojoj se oni nalaze. Također trebamo podsjetiti da je trajanje mjera ograničeno na tri godine i istovremeno da e, će postati zaštitni mehanizmi koji će spriječiti narušavanje odnosa na tržištu. Što se tiče programa koji su predloženi za brisanje, prerađena rajčica. Europska unija je neto izvoznik e, prerađene rajčice, pripravaka od rajčice E, imamo oko i zapravo više od 300 tisuća tona godišnje takvog izvoza i to od razvoju 2013. do 2015. i više od 800 e, tisuća tona kasnije. Znači dok e, ukrajinski proizvodnja je oko 15.000 tona i 5.000 tona u okviru ovih naših poticajnih mjera, a i 10 tona u okviru CFTA. E, dakle, e, to je ukupni izvoz 2015. Prerađena rajčica se ne izvozi zbog ruske, ruske zabrane. To je također važno spomenuti u udio um, uvoza iz Ukrajine je e, bio samo 5%. Znači ovo je proizvod gdje koncentracija proizvodnje nije tako velika pa možemo e, smatrati da podržavamo te dodatne koncesije znači u odnosu na mala i srednja poduzeća. Što se tiče žitarica, u odnosu na nultu carinsku stopu za e, žitarice, posebno za kukuruz, e, komisija smatra da su to količine koje se mogu apsorbirati na zajedničkom tržištu bez nekog velikog utjecaja na cijene i proizvodnju u odnosu na ječam i pšenicu isto je uvoz jako mali u odnosu na ukupnu proizvodnju Europske unije. Uz to treba imati na umu da Europska unija, odnosno da carinske pristojbe na kukuruz su trenutačno suspendirane. Imamo dakle nutu carinsku stopu tijekom proteklih godina Dakle, dodatni benefit za ukrajinski kukuruz u odnosu na e, pristup europskom tržištu treba staviti u perspektivu kako ne bismo diskriminirali Ukrajinu u odnosu na druge zemlje iz naših operativnih kontakata sa, sa različitim dionicima dobili smo informacije da dodavanje e, većih preferencija o povlastica za Ukrajinu u odnosu na kukuruz bi podržalo naše proizvođače mesa i mlijeka s obzirom na e, jeftin pristup e, jeftinoj hrani za životinje u ovom sektoru. Ovo je odgovora i snažnoj tržišnoj potražnji nakon nakon žetve kukuruza u Europskoj uniji. Znači uvoz od 8 milijuna tona kukuruza iz Ukrajine ukupne e, količine unutar CFTA i e, dodatne količine u okviru ETM-a e, su samo 1,3 milijuna tona. Bila je i napomena u odnosu na med. Što se tiče meda, E, i poboljšanog pristupa europskom tržištu. E, nulta carinska stopa je na 500 tisuća tona, što će se sada povećati na 600 tisuća tona tijekom pet godina. E, dosadašnji uvoz je iznad te kvote, daleko iznad kvote i većina uvoza je podlježe stopi od većoj od 17%. E, količina e, 3000 tona da će određene olakšice i zapravo treba ići na korist malim i srednjim proizvođačima. Budući da u Ukrajini postoji niska koncentracija proizvođača meda, očekujemo da će ove mjere ići na korist primarno malim proizvođačima, malim poduzetnicima. Europska unija, napominjem, uvozi i velike količine meda iz Kine a i e, ovo će e, možda imati utjecaj e, na veći uvoz ukrajinskog meda na uštrb kineskog meda. Još jedno pitanje vezano uz dobrobit životinja. Mi surađujemo sa Ukrajinom, oni napreduju po pitanjima SPS-a, uveli su sveobuhvatnu SPS strategiju koja koju je podržala komisija i sada smo u procesu formalnog e, usvajanja. Smatramo da e, dobrobit životinja koja je, e, znači to pitanje je bio problem kad smo razgovarali o sadržaju strategije, ali sada je to pitanje svakako uključeno i Ukrajina poštuje potrebu za zakonskim usklađivanjem i izgradnjom kapaciteta kako bi postigla iste standarde kao Europska unija, tako da ću zaključno rekli da strašno vjerujemo da ovaj prijedlog daje dobru ravnotežu između zaštite poljoprivrednog sektora u Europskoj uniji i osiguranja boljih tržišnih prilika za Ukrajinu. Stoga bismo zamolili članove um, INTA i e, odbora AGRI da uzmu u obzir i širi ekonomski i politički kontekst u kojem je ovaj prijedlog iznesen i to uzima u obzir i e, da ako se ovaj prijedlog umanji, e, možda on neće onda ispuniti svoje ciljeve, a, to, a taj cilj je da ima stvarni utjecaj na ukrajinsko gospodarstvo i gospodarske subjekte. Mi smo mišljenja da osim financijske i tehničke podrške koju pružamo Ukrajincima, a koja se jako dobro koristi, moramo im pomoći i kroz trgovinu i u tom smislu smo dobili brojne signale koji im omogućuju da e, imaju veći stupanj trgovine s nama, u tom smislu imamo nekih pozitivnih rezultata i to će im pomoći i poboljšati ekonomsku strukturu njihovog gospodarstva u smislu da se više, da se više ispolje poduzeća manje veličine nego, nego velika poduzeća i da se uključe u trgovinu. Hvala. dziękujemy. Ta wypowiedź nam znacznie... E, Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo što ste sada rekli zapravo bacilo potpuno novo svjetlo na čitav niz aspekata. Drago mi je što smo imali prilike čuti vaše izlaganje. Primjerice kada se radi o rajčicama, mislim da je gospodin Valensa spremni prihvatiti prijedlog o rajčicama, stoga bi nam onda zapravo samo preostala dva osjetljiva, potencijalno osjetljiva pitanja, to je pšenica i kukuruz. No, krenimo više u smjeru onoga što je rekao gospodin Nicholson. Zašto ne bismo organizirali saslušanje koje bi kao temu imalo ukrajinsku poljoprivredu? Imamo neka sredstva u proračunu za to, možda bismo čak uspjeli okupiti skupinu ljudi koju bi zanimalo ovo pitanje i mogli bismo organizirati posjetu koja bi omogućila da se više sazna o situaciji, pa bismo onda mogli pružiti uravnoteženiju potporu Ukrajini. jer činjenica jest da kad ste jednom bili u poziciji da vam se pomaže, onda i vi morate kad na vas dođe red pomoći drugima, ali moramo se pobrinuti da oni zaista imaju koristi od te pomoći. Hvala vam lijepa, imate vremena do 30. siječnja podnijeti amandmane, ispričavam se zbog malog kašnjenja. Mislim da sada možemo prijeći na posljednju točku dnevnog reda. A, Oprostite, jesmo li već prešli na razno? Nismo na razno. Ne. Posljednja točka je zapravo prezentacija Europske komisije vezana uz izmjene i dopune delegirane uredbe kojom se izmjenjuju i dopunjuju e, pravila o izravnim plaćanja poljoprivrednicima uključujući i pitanje ozelenjivanja. Kao što znate, komisija je obećala reviziju ovog pitanja, posebice u kontekstu promjena e, koje imamo nakon e, prvoga. Komisija, molim vas da održite izlaganje, budite kratki, a onda prelazimo na pitanja i odmah kažem da ću vam dati jako malo vremena za postavljanje pitanja. Komisija, izvolite. Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče, zaista nemamo puno vremena, ja ću nastojati biti vrlo kratak, ali što precizniji. Kao što ste rekli, ja bih vam danas trebao predstaviti osnovne elemente vezane uz izmjene koje komisija planira vezano uz pravila za vršenje izravnih plaćanja. Ja ću stoga koristiti PowerPoint prezentaciju koju možete vidjeti na ekranu. To je nešto što je sastavni dio delegiranog akta koji zapravo izmjenjuje i dopunjuje referentni delegirani akt 639 iz 2014. godine, a to je nešto što pokriva i neke druge akce, e, aspekte vezano uz plaćanja vezano uz proizvodnju, e, mlade poljoprivrednike i tako dalje. Međutim, ja ću se zapravo držati e, ono onoga što je u samoj srži ovog delegiranog akta, a to su zapravo propisi vezani uz vršenje izravnih plaćanja. Radi se naime o tome da u ovim izmjenama i dopunama želimo pretočiti određene elemente koje imamo nakon prve godine primjene greening reviewa i tijekom e, ove prezentacije ja ću nastojati kratko predstaviti kao prvo politički okvir e, u kojem djelujemo. Rezultate tog takozvanog greening reviewa, dakle zelene revizije, odnosno revizije ozelenjivanja i također uključit ću i nekoliko elemenata kako bih objasnio koji nas koraci čekaju. Dakle, imamo sada novi politički okvir čiji je glavni cilj promicati održiviju poljoprivredu u Europskoj uniji, a to uključuje tri glavna cilja koji su međusobno tijesno povezani. Prvo je pomoći proizvođačima da se nose ukoštac sa novim izazovima, da se uhvate ukoštac sa novim izazovima. Drugo, osigurati održivost, dugoročnu održivost i proizvodni potencijal Europske unije istovremeno očuvanjem e, prirodnih resursa. I treće, poboljšanje na utjecaj okolišta e, vezano uz poljoprivredne aktivnosti. Dakle, nastojimo zapravo e, preorijentirati osnovne instrumente poljoprivredne politike kako bismo objedinili pozitivno djelovanje javnih i privatnih dobara, a to je nešto što treba biti komplementarno mehanizmu uvjetovanosti i dodatnim potporama e, koje su fakultativne i vezane su s pitanje okoliša. Govorimo zapravo o usredotočavanju na inovativne aspekte i poštovanje određenog broja dobrih praksi koje imaju pozitivan učinak na zaštitu okoliša i klimu, posebice na velikim poljoprivrednim površinama. I nastojimo zapravo eh, istovremeno odgovoriti na ograničenja vezana uz ekološka pitanja u drugome stupu koja djelomično uključuju i poljoprivredne aspekte. Gdje smo sada nakon godinu dana? E, podsjetimo se, u travnju 2014. godine krenuo je angažman Greening Review-a nakon što je donesen delegirani akt. E, Izrazane su određene dvojbe, posebice vezano uz administrativno opterećenje, učinak na proizvodnju i uspostavljanje pravila igre, da tako kažemo, koja bi bila jednaka za sve, koja bi bila pravična. Komisija je stoga odlučila E, pokrenuti održane promjene, e, predstaviti prve rezultate i uvesti mogućnost, ako je to nužno, da se modificira delegirani akt koji je vezan uz ta pitanja. Nakon prvotne analize tome je pridružen zapravo i čitav niz obveza koje idu ruku po ruku vezano uz ozelenjivanje, a to se zapravo vrti oko tri glavne stvari i greening review zapravo je bio uključen kao sastavni dio procesa e, provjere svrsishodnosti i učinkovitosti zakonodavstva takozvanog refita. E, ova revizija, dakle greening review, imala je dva glavna cilja prvo učiniti delegirane akte shvatljivijima i jednostavnijima, stoga i prihvatljivijima poljoprivrednicima, a drugi cilj bilo je poboljšati rezultate u smislu očuvanja okolišta u kontekstu poljoprivrednih djelatnosti možemo sada vidjeti nakon prvih godinu dana što se može poboljšati u smislu ciljeva, efikasnosti i onoga što donosi taj instrument. Dakle, Greening Review je u velikoj mjeri bio baziran na čitavom nizu savjetodavnih aktivnosti koje su provedene. Imali smo više od 3300 odgovora u procesu javnog savjetovanja, tu je bio značajan doprinos Europskog parlamenta, a također smo se oslonili i na analizu i podatke koje su dale države članice vezano uz s provedbu tijekom prve godine. E, dakle, Rezultat svega toga je zapravo objavljivanje jednog radnog dokumenta, to je jedan e, sintezni dokument koji obuhvaća e, elemente vezane uz različite teme, a to bi trebalo zapravo rezultirati, rezultiralo je jednim prijedlogom da se izmjeni i dopuni delegirani akt. Prijedlozi su zapravo većinom proistekli iz prvih zaključaka analize prve godine provedbe. Dakle, kakvi su rezultati vezano uz tu prvu godinu? Kao prvo, što se tiče učinka na okoliš, stvari su još uvijek u vrlo ranoj fazi, ne možemo znati konkretne zaključke. Krenulo se s primjenom 2015. godine, tako da trenutačno još uvijek nemamo učinak na primjerice okoliš, zrak i slično koji bismo mogli mjeriti možemo vidjeti da kada se radi o poljoprivrednom području u Europskoj uniji vidimo da je oko 72% zapravo pokriveno ozelenjivanjem što je dobar pokazatelj potencijala za poboljšanje e, rezultata zajedničke poljoprivredne politike u smislu utjecaja na okoliš. E, također 75% eh, na europskoj razini, to su dakle tri četvrtine eh, ukupne obradive površine, eh, predmetom je uvjeta diversifikacije u smislu usjeva, dakle možemo reći da postoji i određeni potencijal e, u tom smislu da se djeluje dalje u smislu greening e, reviewa. Ovdje u ovoj tablici zapravo možete vidjeti e, koji je broj poljoprivrednih gospodarstava koje moraju udovoljiti barem jednoj obvezi u smislu ozelenjivanja. Ovdje zapravo možete vidjeti kakva je struktura vezano uz poljoprivrednike koji se bave trajnim usjevima, koji se bave ekološkom proizvodnjom i tako dalje. Možemo također vidjeti postotak poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u sklopu e, ekološkog e, fokalnog eh, područja i obveza koje iz toga proizlaze. Na ovim pak grafičkim prikazima možete vidjeti eh, sastav eh, vezano uz obveze u sklopu Ecological Focus Area prema vrsti. Dakle, radili se zapravo o šumi ili ne, dakle govori se o topografskim elementima. Možemo zaključiti da je u prosjeku zapravo u 2015. godine više od 85% prijavljenih zemljišta zapravo bilo pokriveno eh, zemljištem na eh, eh, ugaru i među usjevima. Vidite kakav je raspored prema postocima vidimo da e, postoje određene konstante, dakle ove dvije vrste zemljišta, e, dakle e, leguminoze, među usjevi i zemljište na ugaru. Temeljem ovih analiza pripremili smo 14 mjera za pojednostavljivanje i njih bi trebao sadržavati delegirani akt. Te mjere pojednostavljivanja prvenstveno su usredotočene na specifikaciju i pojašnjavanje zahtjeva e, za poljoprivrednike i to je posebice ono što je vezano uz topografske specifičnosti. Također će se ukinuti zahtjevi koji se smatraju nepotrebnima, pretjerano opterećujućima i nemaju stvarnog učinka na poboljšanje utjecaja na okoliš. Također se uvodi veća razina fleksibilnosti vezano uz provedbu određenih mjera E, posebice kada se primjerice radi u međuusjevima ili vezano uz određena ograničenja koja postoje kada se radi o e, dušičnim usjevima. Također postoji i određene specifični zahtjevi e, vezani uz usklađivanje proizvodnje kojim se ovim mjerama nastoje pojednostaviti. Dakle, tražilo se od poljoprivrednika da koriste određene vrste e, zemljišta u ekološke svrhe e, kako bi se osnažila, osnažio ekološki učinak predloženih mjera i sa ovim izmjenama i dopunama provedba tih mjera bit će pojednostavljena. Ovdje možete dakle vidjeti da e, kada se radi o definiciji e, zemlje na ugoru imat ćemo e, zajedničko minimalno trajanje od šest mjeseci u danoj kalendarskoj godini s mogućnošću eventualnog ponovnog pokretanja proizvodnje od strane poljoprivrednika prije kraja godine kada se radi o međuusjevima i površinama zelenim površinama vidite da će se zapravo ukloniti rok koji se odnosio na sjetvu međuusjeva do sad je to bilo zapravo prije prvi listopada isto tako kada govorimo o zajedničkom minimalnom trajanju od 8 tjedanja za međuusjeve i zelene površine, također smo unijeli izmjene i također smo prilagodili popis vrsta vezano uz sjetvu i dozvolili zapravo leguminozne biljke. Također kada govorimo o usjevima, dušičnim usjevima, e, dozvoljavamo mješavinu e, sjemena za zapravo fiksiranje e, NFC-a. Također dajemo prijedlog za racionalizaciju vezano uz topografske specifičnosti e, i dužinu i širinu zemljišnih parcela. Kada govorimo o topografskim specifičnostima, predlažemo uvjeravanje, e, uvođenje veće razine fleksibilnosti Primjerice, onaj prag od 11 metara kvadratnih trenutačno je isključen. Zapravo se računaju prvih 10 metara za izračunavanje prisustva eh, i raznolikost topografskih značajki. Također govorimo o zaštiti eh, vezano uz četiri vrste zemljišta Dakle, radi se o zemljištu na Ugaru, o e, zemljištu pokrivenom među usjevima, o dušičnim e, usjevima i također o tampon zonama koje graniče sa e, pošumljenim površinama, odnosno sa šumom. Koji su sada sljedeći koraci? Komisija je odlučila e, da će delegirani akt biti donesen do sredine ožujka, dakle to je u sljedećih nekoliko tjedana. Ako sve prođe kako treba, očekujemo da će zapravo stupiti na snagu sredinom 2017. godine, a e, sa konkretnim e, provedbenim elementima krenut će se 2018. E, godine u smislu leguminoznog bilja kod onih država članica koje to žele, a što se tiče drugih elemenata s provedom će se krenuti već 2017. godine. Što se pak tiče mjera koje su sastavni dio uravnoteženog paketa, E, mi želimo reći da mi mislimo da ovi prijedlozi zapravo omogućuju da se e, sadašnja pravila pojasne, posebice vezano uz e, ecological focal areas, da ih se olakšava, da ih je dakle lakše razumjeti, jesu jednostavnija, jesu ponaš, pojašnjena i da i poljoprivrednici i administrativna tijela od toga imaju koristi. Također mislimo da se ovim dodatno i u rezultati vezano uz utjecaj na okoliš i također mislimo da općenito povećanje povećavamo legitimitet i vjerodostojnost izravnih plaćanja e, kako su definirano od 2013. nadalje. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom izlaganju. Možete li nam molim vas dati kopiju svoje prezentacije kako bismo je mogli podijeliti članovima odbora, a molim sve vas da pošaljete svoje komentare u pisanom obliku zato što nemamo vremena sada za raspravu, ali želimo biti sigurni da komisija dobije naše komentare. Imam sedam govornika, svako ima po minutu maks. Ne, gospodine Des, molim vas, ali zaista minutu. hvala predsjedavatelju. Evo, kratko ću Hvala na informacijama koje smo dobili. No nije u redu da mi kao parlament i u odboru za poljoprivredu nismo uključeni u ova razmišljanja. Ja ne mogu prihvatiti da ti delegirani pravni akti se predočavaju u jednom paketu. To treba podijeliti jer ako se predstavljaju u paketu onda moj klub može samo odbiti te delegirane pravne akte. Ovako to ne možemo prihvatiti. E, ovdje e, se parlament doista ignorira, a mi ne dopuštamo da se tako s nama postupa, e, ne možemo to prihvatiti u ovom obliku prije nekih izmjena. Pa, Hvala vam, zastupniku Stika. Hvala, ja ću se isto nadovezati nisam čula nešto o tome kako će biti zaštita bilja moguća na, ekološki, na ekološkim poljoprivrednim imanjima kod eh, onog, eh, onih plodova koji na sebe vežu dušik. Ove mjere su dovele do toga da poljoprivrednici u Europi eh, sade biljke koje nemaju u sebi gensku tehniku, znači koje su 100% e, bez genske tehnike svaka kila proteina koje nam zapravo nedostaje u Europi se stoga uvozi iz zemalja koje imaju gensku tehniku i to nam šteti moramo razmisliti da li je ovo ide samo na korist teoretičarima. U svakom slučaju mislimo da naša, naša načela treba zadržati. Hvala. Ako želite još nešto komentirati, pošaljite nam samo to e-mailom. Sljedeći govornik. E, mi imamo kao mjeru e, povjerenja, e, mislim da se mora podijeliti ovakav delegirani akt. Mi znamo kakva je procedura i nije fair staviti 40 točaka u jedan dokument, pa onda uzmite ili ostavite. Takav paket treba definitivno podijeliti. E, to se odnosi i na primjenu e, sredstava za zaštitu biljaka na ekološkim površinama. Tada iz našeg mišljenja je to bio onaj inovativni dio agrarne reforme. Smo mi povezali e, sa, sa, i sa tehnikom ozelenjivanja i sa proizvodnjom bjelančevina, odnosno proteina. U svakom slučaju to što smo postigli sada se želi uništiti. Hvala vam, ne želim ponavljati ono što je već rečeno. Doista bi trebalo raspodijeliti stvari, jer tu ima nekoliko stvari oko kojih sam siguran, primjerice fleksibilnost datama sjenja osobito nizozemskog gdje imamo teške uvjete, prvi deset je teško zadovoljiti, zatim jasnoća oko ekološki važnih područja. U Nizozemskoj smo imali 22 šir, metra široku parcelu gdje nije bila dozvoljena nikakva podrška, dakle nula sredstava. Dakle, trebalo je biti jasnije to učinjeno, zatim isplata za mlade poljoprivrednike, tu imamo poteškoće, ako ste u partnerstvu traje duže, duže od pet godina ne možete dobiti sredstva, no neki od malih poljoprivrednika ne rade još na imanjima, dokumentima su tamo, ali nemaju nijakve od, moći odliče i konačno materijali za zaštitu biljaka u ekološki važnim područjima, to je stvar gdje se najviše protivim. Hvala. Hvala svima što ste nam dali priliku reći nešto. Reći ću da mi u Grčkoj... Čujete li uopće prijevod? Znači, u Grčkoj e, je trenutno sljedeća situacija. Imamo kontrolu kapitala i poljoprivrednici navodno imaju dugove i situacija je ta da e, se svi poticaji za poljoprivrednice oduzimaju, Pljene se, oni ništa ne dobivaju za svoju proizvodnju. To sve proguta osiguranje i kolaterali bankama. Oni ne vide e, taj novac i ne mogu ga koristiti za proizvodnju. To je jako važno i želio, želio sam to spomenuti. Znači sve sve te poticaji se oduzimaju u Grčkoj. Sljedeći govornik, sasvim kratko, prije 30 godina Bavila sam se strukturama za zaštite okoliša i poljoprivrednici su mogli dalje obrađivati uz poštivanje poljoprivrede. A sada im se govori da moraju otići sa imanja zemlja im se oduzima. Što se tiče direktive o staništima ptica i osobito što se tiče posljedica toga za poljoprivrednike, morat ćemo se s vremeno baviti sa ovim pitanjima i neće biti moguće na taj način nastaviti s radom. I slažem se također s Albertom Desom, zastupnik Hasling ja se često sa povjerenikom slažem, ali ovdje e, ne slažem, ali ovdje mogu reći da ovo je dobar korak prema naprijed. drage kolege iz konzervativne strane, ovo su ekološke proizvode i ono što nema veze s ekologijom nema mjesta na tim površinama pitanje što doista čini tu ekološku dodanu vrijednost, to je i dalje otvoreno pitanje. Tako da ono što smo djelomično doživjeli u Njemačkoj, imate zdravu biljku, ali onda na kraju špricate po njoj e, smrtonosne proizvode. E, mislim da je definitivno vrijeme da o tome diskutiramo. Ovakav neki brzi postupak definitivno ne dolazi u obzir. Ja bih e, rado pratio ove mjere i postavljam na sve to jedan veliki upitnik. Zar se ne može E, uzgojiti leguminoze bez pesticida. Ja samo kažem pogledajte oko, sebe, oko sebe i kako se to može. Ako želimo podržati ekološke postupke, onda možete koristiti i onih 2% za poticaje leguminozama. Um, if the commissioner is serious about involving in this, surely the first thing the commission... Ako je komisija ozbiljna da nas u ovo želi uključiti, prva stvar je prezentacija u kojoj je sve jasno. Nažalost, u, na nekim novih slajdova sve je bilo toliko nedorečeno i tim slojima tiskano da nisam mogao pratiti. Nema dakle smisla niti slati stvari nakon. Trebamo imati to, to pred sobom, imati mogućnost to razmotriti kako bismo mogli pratiti o čemu govorite. Jer u suprotnom nema smisla izlagati stvari koje ljudi ne mogu razumjeti. To je poprilično osnovna stvar. Hvala vam. Sa Filipom smo dogovorili da ćemo zatražiti još jedan sastanak na ovu temu. Gospodin Buda. Ne, gospodin Andrew. Hvala, samo sam želio reći da nam je potreban još jedan dodatni sastanak. Ovo nije prvi slučaj da se komisija prema nama odnosila više manje kao prema namještaju trebamo doista raspraviti sve detalje ovoga. Hvala. Da, ova je tema vrlo važna i ja podržavam što su kolege rekli, čuli smo važne i zanimljive stvari. Delegirani akti su sve ili ništa, tako da ovdje doista trebamo vidjeti da li stvari možemo tako odraditi jer ovdje imamo doista važne sadržajne točke i moramo o sadržaju raspraviti kako bismo kasnije mogli vidjeti na koji način bi se tu stvari trebalo organizirati. Dakle, imamo doista važne teme ovdje koje moramo ozbiljno shvatiti i parlamentu treba pokazati nužno poštovanje. Četiri minute komisija. Hvala. Hvala što ste mi uspjeli dati na raspolaganje još vremena. Žao mi je što nemamo dovoljno vremena da uđemo ovdje u detalje i provedemo detaljniju raspravu. No doista zahvaljujem svima na komentarima. Na svim prijedlozima. I vratio bih se samo na prvi komentar koji se tiče uključenosti parlamenta. Četiri, čak i pet stručnih skupina do sada se sastala kako bi se pozabavala ovim temama. Dakle, tajništvo parlamenta i drugi su pozvani na te sastanke. Mm, također jasno mi da je možda malo bilo teško na ovim ekranima sve statistike i brojke pročitati i vidjeti na ovim našim prezentacijama. Nadam se da ćemo u nadolazećim sastancima moći detaljnije ući u ove teme. Spomenuo bih ovdje dvije stvari. Prva stvar pitanje vezano uz proteine. Svi smo svjesni koliko je važna proizvodnja leguminoznih biljaka u Europskoj uniji i u pružanju dovoljno proteina u prehrani. To je važno pitanje i svakako je važno što se tiče e, ekološki značajnih područja. Što se tih područja tiče, njihov je cilj vrlo jasan, a to je poboljšati biološku raznolikost i druge okolišne aspekte, osobito kvalitetu vode. Dakle, smatram da je važno takvim područjima dopustiti proizvodnju i održati proizvodnju usjeva koji vežu dušik, ali bez korištenja pesticida. Naime, to je nešto što je negativno za biološku raznolikost i kvalitetu vode. Također bih podsjetio da kada govorimo o proizvodnji proteina u prvom i drugom stupu postoje još mogućnosti za podržavanje ovakve proizvodnje. A rekao bih još nešto vezano uz prijedlog za zabranu pojedinih proizvoda. To već postoji, 15 država članica i došlo je do zabrane o zabrane korištenje materijala za zaštitu biljaka. Dakle, tu govorimo o kratkim rotacijskim ciklusima i proizvodima koji se tako sade. Dakle, među usjevima i slično. To nije nešto osobito novo, no nešto što doista želimo proširiti diljem Europske unije kako bismo mogli poboljšati utjecaj na okoliš i poboljšati isto tako legitimitet tih zelenih isplata, osobito srednjoročno gledano. Dakle, još ćemo razgovarati o budućnosti poljoprivrede, politike, o proračunu, tako da je važno da ta zelena plaćanja doista funkcioniraju, da ih se može isporučiti kako bismo postigli ciljeve zaštite okoliša na koje ciljamo. Hvala. Kolega, podsjetio bih vas prije svega, dobit ćete primjerak prezentacije, što će nam komisija poslati. Ako imate bilo kakvih daljnjih pitanja ili komentara, pošaljite ih komisiji i nastavite u kopiju tajništvo odbora. I svakako ćemo još održati jedan dodatni sastanak i ostaviti više vremena za raspravu, jer Mislim da je gospodin ravnatelj uvidio potrebu toga kao i drugi kolege. Ovime mislim da smo iskoristili vrijeme i iscrpili dnevni red. Imate zapisnik sastanka koordinatora i u dokumentima pred sobom i dobili ste ga e-mailom. Ako nema komentara, zahvaljujem. Svima zahvaljujem na intenzivnom radu. Želim vam siguran put kući i Hvala što ste ostali do kraja. Zahvaljujem također i prevoditeljima. I želim ugodnu pauzu za ručak i vikend. Hvala. Okay,